Witam Państwa bardzo serdecznie. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu. Ispričavam se zbog kašnjenja od 15 minuta u početku. E, to je akademska četvrt, kako to kažemo u Poljskoj. Možda je to zato što imamo dosta znanstvene prezentacije. Ovo nije tipičan sastanak našeg odbora, pa smo si možda mogli dopustiti ovo malo kašnjenje do kašnjenja je djelomično došlo i zbog toga što smo čekali da pristigne veći broj ljude. Ima li komentara o dnevnom redu? Nema, onda ga usvajamo, imamo jednu malu ispravku. Ja bih vam samo rekao kada je riječ e, o e, točki 11 izvješće tema o e, smanjenju nacionalnih emisija to ćemo odgoditi do sastanka 26. do 28. svibnja. Izvjestitelj je predložio da odgodimo tu temu obzirom na političke pregovore između klubova o amandmanima. Envi je glavni odbor a oni će o tome glasati tek u, u lipnju tako da zbog ovog odgađanja neće biti problema danas imamo prijevod na 20 jezika estonski malteški i švedski e, nisu e, e, se ne prevode a današnji sastanak ide na web streaming sada da se vratimo na naš dnevni red. Prvo ćemo imati saslušanje o tome kako pojednostavniti zajedničku poljoprivrednu politiku. Dopustite da kažem nekoliko uvodnih riječi. Pojednostavljenje je važna zadaća, to je važna riječ. ta će riječ biti odlučna u našem radu. Uvijek govorimo o pojednostavljenju već 11 godina od kad radim u ovom odboru govorimo o tome, ali nismo uvijek bili sasvim uspješni. Zadnja reforma je tome pridonjela jer smo uveli ozelenjavanje kao novu mjeru. No to je izazvalo veliku zabrinutost kako među poljoprivrednicima, tako i među agencijama za plaćanja. oni su danas zastupljeni ovdje kako bi iznijela svoja mišljenja vama, zastupnicima, jer e, mi trebamo njih zastupati i prenositi njihova mišljenja. Ponekad to uobličimo e, u diplomatske izraze za razliku od onoga što čujemo izravno od poljoprivrednika što je često vrlo sadržajno. Sutra na sastanku odbora odlučit ćemo o nacrtu izvješća na vlastitu inicijativu. Dame i gospodo, prisjetit ćete se da smo produžili naš prijedlog, odnosno proširili, da smo ga poslali povjereniku i da smo podijelili s njim svoja mišljenja o pojednostavljenju i gdje su tu najveći problemi. Također smo razmijenili mišljenja i s našim stručnjacima kako bi se oni mogli pozvati na to. Danas imamo tri panela. Prvo ćemo čuti poljoprivrednike i kakvo je njihovo viđenje tih problema. Čuti ćemo prezentaciju gospodina Uda Hemelinga e, koji zastupa e, udrugu e, poljoprivrednika iz Njemačke, zatim je gospodin Gonzalis koji zastupa Via Campesina i portugalsku udrugu poljoprivrednika. To će biti prvi panel, zatim ćemo imati panel e, gdje će govoriti agencije za plaćanja Simona Stjeru iz Apia u Rumunjskoj. Imat ćemo i prezentaciju o restrukturiranju e, agencije, e, odnosno čućemo mišljenja Agencije za restrukturiranju i modernizaciju poljoprivrede koju zastupa gospodin Pošnik, e, zatim e, je tu i Andrew Elliot, on je na čelu ureda u Sjevernoj Irskoj koji je odgovoran za poljoprivredu i ruralni razvoj, a treći panel će nam dati gledište neovisnih e, stručnjaka. Čuti ćemo od gospodina Brian Peka, neovisnog stručnjaka iz Škotske. E, on će govoriti o smanjenju birokracije za poljoprivrednike i upravitelje ruralnom zemljištem. Zatim će nam se obratiti gospodin Rudolf Megele koji će nam iznijeti stajališta komisije. Ovdje je i zamjenik e, glavnog e, direktora i u svojstvu neovisnog stručnjaka. E, možda da sada čujemo što kažu koordinatori, a nakon toga će zastupnici moći postavljati pitanja. Dakle, počinjemo s prvim dijelom, sa prvim panelom. Svaki panelist će dobiti 10 minuta za svoje izlaganje, a na kraju ćemo dati mogućnost prvo koordinatorima, a onda e, zastupnicima da postavljaju pitanje. Dakle, sada je riječ gospodinu Udu Krlingu. Dame i gospodo, dobar dan. Ja se zovem Udo Hemeling i želim reći da u ožujku ove godine Izabran sam u e, udrugu Kopa e, Kogeka e, i na čelu sam radne skupine koja se bavi izravnim plaćanjima i ozeljenjavanjem Svi problemi i izazovi koji su vezani uz to su teme kojima se želimo više baviti u našoj udruzi. Danas je e, četvrti svibanj. U Europi e, postoje milijuni farmera koji su bez posla. Dakle, ovo je važan trenutak da vidimo kako bismo mogli sve skupa pojednostavniti. U siječnju na početku ove godine povjerenik je pozvao Europu da dade svoje prijedloge. Europa i Kopa kogika su to učinili meni je drago da mogu danas iznijeti neke važne prijedloge. Kao prvo, naravno, E, stvar je vrlo hitna, ali srednjoročno moramo unijeti neke izmjene u osnovni zakonodavni okvir, to nećemo moći izvjeći. Dakle, u Kopa Kogeka kažemo da odmah želimo pojednostavljenja, ali isto tako u srednjem i dužem roku imamo popis izmjena koje želimo da se unesu. Možda vam mogu dati ideju o tome kako mi vidimo poljoprivrednu reformu. Mm, mnoga detaljna pravila su stigla prekasno. Smatramo da predviđanja komisije da će poljoprivredna reforma e, povlačiti za sobom 15 do 20% više birokracije, ali mi smatramo da je taj postotak daleko veći kako za farmere, tako i za e, državne vlasti, odnosno upravna tijela. E, želim naglasiti osobito jedan problem. Od mnogih država članicama, članica smo čuli da važne opcije za ozelenjavanje nisu provedene zato što je provedba suviše složena to je svakako problem za poljoprivrednu politiku jer je obećano da će farmeri dati e, dobiti razumne opcije kada je riječ o ozelenjavanju. nema smisla E, donositi e, besmislene mjere potrebne su mjere koje će imati smisla na lokalnoj razini a neke opcije se ne nude e, zbog prevelikog administrativnog tereta pa neke države članice kažu da si ne mogu to priuštiti u tom slučaju imamo problem imamo dosta složenu situaciju. Farmeri e, pod velikim pritiskom e, e, traže sredstva, a čuli smo da vlasti idu malo preko ograničenja, ali ima puno pitanja na koja nema odgovora. Dakle, na što se želimo usredotočiti. Znamo da je poljoprivreda u Europi vrlo raznolika. Dakle, ne možemo naći jedno rješenje koje će biti prikladno za sve. Ali kao što je rekao povjerenik, dužnost je e, i za e, pravo središnje Europe i za e, da, da se uzme u obzir i subsidijarnost. ne želimo e, niti da se ruše e, osnove poljoprivredne politike. Moramo naći mjere koje se mogu provoditi odmah, ali moramo vidjeti i koji su glavni problemi i koje su pogrešne odluke donesene kad se provodila poljoprivredna reforma mora biti moguće e, izmijeniti osnovne, e, osnovna pravila a naravno želimo da se uzme u obzir naše iskustvo. Dakle, konkretno o čemu je riječ? Dobili smo puno podataka s velikim zakašnjenjem, na primjer kad je riječ o ozeljenjavanju među usjevi i planiranje usjeva se prošle jeseni nije moglo obaviti. Pa kad je riječ o onome što se sad radi, e, odgađaju se sankcije, za prvu godinu, ali želimo da se produži to razdoblje tolerancije jer je puno grešaka učinjeno zbog nedovoljnog znanja i potrebno nam je malo više vremena. Drugo, nešto vrlo konkretno i vrlo aktualno. je registracija i označavanje životinja kad je riječ o potporama vezanima za proizvodnju. Dakle, naš cilj je sljedeći. Dakle, e, nije nužno da životinja bude registrirana od samog rođenja. Trebaju postojati neke iznimke. Još jedan problem se odnosi na presudu Europskog suda od prošle jeseni o, e, tra, stalnim travnjacima. E, u to ćemo ući malo kasnije, ali mi smatramo da plodored e, ako je e, prve godine travnjak, e, zatim je djetelina, pa onda e, opet travnjak, to nije moguće. Ostaće obradive površine. I konačno područje za ozelenjavanje tu isto postoje neke stvari koje bi se mogle pojednostavniti na primjer područja e, između e, obradivih e, površina Dakle, nećemo reći da je nešto takozvani strip ako je to samo manje od 20 metara. Potrebne su jednostavne mjere da se e, zaštite vodeni putovi i okoliš. Još jedan primjer. E, usjevi e, koji pokrivaju zemljište potrebno imati mješavinu dvije vrste usjeva. To je teško nadzirati i bilo bi bolje kad bismo imali drugačiji pristup. E, treće je aktivni farmer. Mi se zalažemo za to da samo aktivni farmeri dobivaju sredstva. Sustav inspekcijskih nadzora se treba preispitati i treba vidjeti može li se pojednostavniti. Da bih ostao u okviru zadanog vremena, spomenut ću još samo ruralni razvoj. Moramo gledati zabranu dvostrukih eh, subvencija, to e, e, se mora sagledati u okviru e, unakrsne sukladnosti. To je kao što znate temelj. To je osnova za plaćanja i ako imamo različite razine onda ne možemo imati jedinstveno mjerilo za cijelu Europu. Evo to bi bio samo moj uvod. E, ja ću sada završiti, tek smo na početku rasprave i nadam se da se pojednostavljenje shvaća ozbiljno i očekujemo situaciju poput one u 2006. godine kad je e, gospođa Fisher bolt također najavila poljoprivrednu reformu i nadamo se da može doći do znatnih pojednostavljenja. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Siguran sam da ćemo se vratiti na ovo za vrijeme rasprave, a sada dajem riječ gospodinu e, Gonzalesu e, da nam dade svoju prezentaciju. E, Hvala vam. Ja sam José Miguel Gonçalves, dolazim iz Portugala i ravnatelj sam tamošnjeg savjeta za poljoprivredu i koordinator projekta Via kampezina Prije svega želim vam zahvaliti na pozivu, na ovo javno saslušanje. Htjeli smo reći nekoliko riječi o po procesu pojednostavljivanja. Zapravo imamo jednu kritiku koju želim odmah uputiti na početku. Želim reći da je ovaj proces pojednostavljivanja zapravo vezan za trenutni zakonodavni okvir i može utjecati samo na delegirane i izvršne akte. Po nama je naime izvor pretjerane birokracije zapravo u samom sustavu zajedničke poljoprivredne politike. Ukoliko dakle to ne dovedemo u pitanje, to nas ograničava u provođenju nužnih reformi i možemo se zapravo pitati koja je svrha onda cijelog ovog sustava. Za nas je razlog postojanja ove birokracije zapravo proizlazi iz načina donošenja političkih odluka i ne može se sada ovaj sustav ZPP-a mm, izmijeniti preko noći. S obzirom dakle na ove preduvjete, mislimo da će rezultat ovog postupka pojednostavljivanja imati ograničen, e, ograničen utjecaj, dakle kada je riječ o kontroli koju vrše zemlje članice, ali kada je riječ o poljoprivrednicima, naročito malim poljoprivrednicima, obiteljskim tvrtkama, utjecaj ovog pojednostavljivanja će biti daleko niži. S druge strane postavljamo pitanje, dakle, koja je svrha ovog postupka? Ne možemo dati potpunu ocjenu stanja, potpunu ocjenu primjene, izvrša, izvrša, izvršavanja ciljeva, dakle reforme koje je započeta 2013. I koji onda može biti odgovor koji ova reforma ZPP-a dakle daje na izazove s kojima se suočava, suočava Europa. Kada bismo govorili o tome, onda bismo mogli zaključiti da je doista potrebno izmijeniti političke odluke donesene 2013. Dakle, za nas je važno da dođe do reforme na polovici puta trenutnog ZPP-a, dakle daleko prije 2020. Pitanje koje se postavlja je koliko ima smisla nastaviti sa pojednostavljivanjem u okviru jednog paralelnog sustava reforme e, ZPP-a u kojem bismo mogli eventualno utvrditi i ocijeniti ono što sada radimo i ovim postupkom pojednostavljivanja. Za nas bi ovo pojednostavljivanje imalo smisla jedino bi bilo dio jednog strukturnog okvira reforme ZPP-a i mislimo da to sada nije slučaj. Pojednostavljivanje ne može zamijeniti potrebnu reformu. S druge strane, mislimo da treba pojednostaviti neke stvari. Želimo dakle pojednostaviti, ali za koga i kako. Po nama postoje različiti modeli proizvodnje, različiti načini, različiti načini proizvodnje. Mislimo da bi ovaj postupak pojednostavljenja trebao ići prije svega ka malim poljoprivrednicima i malim obiteljskim tvrtkama i trebao bi se osvrnuti na onu proizvodnju koja je namijenjena potrošnji sa nula kilometara. Dakle, govorimo o diferencijaciji u primjenama pravila kako u upravljanju tvrtkom, ali kao i tržišnim odgovorima na tu proizvodnju. S druge strane, pojednostavljivanje e, ZPP-a ne možemo odvojiti od potrebe izmjene okvirne direktive i ostalih e, pravnih temelja vezanih primjerice uz uvjetovanost. Daću vam nekoliko primjera. A tu je okvirna direktiva o vodi. Po nama trebamo izmijeniti e, dijelove koji se tiču zaštitnih pojasa oko vodenih tokova, naročito kad je riječ o planinskim područjima. To ističem zato što je riječ o izuzetno malim ograničenim područjima u kojima ova širina od 2,5 do 5 metara korita zapravo spriječava korištenje poljoprivrednih terena u tim planinskim područjima. Vrlo često je nemoguće u potpunosti iskorištavati ovu vrstu zemljišta, iako je riječ o najplodnijim zemljištima u takvim područjima. Dakle, korisna površina je, kao što znamo, u tim područjima onako ograničena. Ovo još dodatno ograničava. Potom je Potom imamo direktivu Habitat i direktivu o pticama. Dakle, trebali bismo izmijeniti e, izmijeniti ovu direktivu u slučaju malih projekata. Još jednom ne možemo primjenjivati horizontalne politike u ovom slučaju bez obzira o dimenziji projekta ili bez obzira na vrstu intervencije koja se želi ostvariti. Potom je ovdje direktiva o održivom razvoju fitofarmaceutskih proizvoda. Po nama trebali bismo ovdje ukloniti obavezu primjene integrirane zaštite, naročito za male tvrtke. I trebali bismo ukloniti obavezu potrebe detaljnih registara koji su dodatna birokracija koja je sasvim neopravdana za male poljoprivrednike. Potom je ovdje e, pitanje direktive vezane uz dobrobit životinja. Moramo izmijeniti horizontalna pravila, ona kao ne uzimaju u obzir dimenziju tvrtki. Naprimjer, tu je obaveza u slučaju e, goveda da povilište mora biti automatsko, i da se e, životinje ne mogu držati u prizemlju, dakle bez obzira e, na broj životinja kojim tvrtka raspolaže. Dakle, bilo da govorimo o jednoj, dvije životinje ili tisuću životinja, one moraju imati pristup automatskom pojelištu. Iako smo dobro shvatili, ne mogu ostati na e, prizemlju. Dakle, potom kada je riječ o identifikacijskim sustavima, to je također pitanje koje je važno za ove male tvrtke i male proizvođače. Po nas ovaj sustav treba pojednostaviti, naročito kada je riječ o malim proizvođačima. njihovi se proizvode konzumiraju na lokalnom i regionalnom nivou. i zbog toga što se dakle meso, e, meso konzumira unutar e, tog proizvodnog lokaliteta, nema smisla imati ovako složene sustave identifikacija, dakle one sustave na koje, koje moraju imati veliki proizvodni sustavi. Dakle, ovdje bismo mogli osmisliti rješenje kolektivne identifikacije, dakle svih životinja ovog proizvođača. I da zaključim, vezano uz našu glavnu temu, dakle proces e, pojednostavljivanja, imam dva konkretna prijedloga. Jedan je vezan uz ozelenjavanje, i uz a drugi uz diversifikaciju nasada. Potonju bismo trebali moći utvrditi i nadzirati sam tijekom cijele godine, a ne samo od e, kraja veljače do kraja srpnja. S druge strane trebalo bi biti moguće provjeriti to u različitim razdobljima, a ne samo onda kada je to propisano propisima. Dakle, kada govorimo recimo o proizvođačima mlijeka, oni iskorištavaju ova razdoblja za kontrolu kako bi koristili silose i tamo odlagali svoje proizvode, ali potom dolazi do problema u prehrani životinja. To ide na, na štetu malih proizvođača koji raspolažu sa malim površinama zemljišta i ne mogu dakle uzgajati dovoljan, dovoljne količine recimo kukuruza kojim bi potom hranili životinje. Onda govorimo i o mogućnosti zadržavanja početnog broja hektara i u slučaju nepoštivanja ovih odredbi onda bi trebalo biti moguće i izaći iz sustava potpora. Dakle, za nas e, je važno stvaranje jednog postotka e, izuzeća koji ne potpadaju pod opći režim. Dakle, ovdje govorimo o postojanju granice od 0,1 posto hektara. Htjeli bismo da se to izmjeni. Ostajem na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala vam na pažnji. Bardzo dziękuję za kolejną prezentację w ramach pierwszego panelu. Idemo sada na drugu prezentaciju u sklopu prvog panela. Dopustite mi samo da kažem da pojednostavljivanje utječe na manja gospodarstva u sklopu reforme. 10 hektara je isključeno, a kod e, područja od ekološkog značaja do 15 hektara, što pojednostavnjuje situaciju i to je ujedno bio jedan od amandmana koje je predložio naš odbor vezano uz ovaj prijedlog kako bismo mogli pomoći malim poljoprivrednicima kojima je birokracija posebno velik teret. Kao što je uobičajeno na sastanku ovoga odbora, krenut ćemo od koordinatora koji će postaviti pitanja. Kolega Des iz kluba zastupnika Pučana. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem također govornicima. Imam jedno pitanje za drugog govornika. Gospodine Gonsalves, dopustite mi da vam zahvalim na ovome što ste rekli. Mislim da to ujedno potvrđuje ono što ja često ovdje kažem, a to je da zahtjevi za zaštitu životinja i dobrobit životinja nisu problematični za velika nego za mala gospodarstva. Ti problemi eh, utječu na poljoprivrednike koji imaju dvadesetak grla u planinama. Nismo uveli neke mjere za male poljoprivrednike, isključili smo područje manje od 15 hektara, a sada se po prvi puta e, pojavljuje doplata, doplatak za male poljoprivrednike po prvi puta u sklopu ove politike. Gospodine Hemerling, slažem se s vašim stavom vezano uz pristup i s onime što je rekao povjerenik Hogan. Mislim da nam treba postupak u dvije faze. U provedbi reforme zajedničke poljoprivredne politike pojavljuju se brojni problemi za poljoprivrednike, tako da dolazi do odstupanja od onoga o čemu smo razgovarali na ovome odboru na političkoj razini. Ima čitav niz primjera koji idu tome u prilog. Primjerice, mi smo smatrali da neke pojaseve treba prepoznati ukoliko postoji staza e, između živice i zemljišta. Ako postoji takva jedna staza, trenutno se ne može priznati živica. Međutim, razgovarali smo detaljno o tome. Komisija bi trebala preuzeti vodstvo. Mi apeliramo na komisiju da vrlo jasno kaže da postoji politička volja da se prizna takva vrsta pojasa. U drugoj fazi možemo razgovarati o temeljnim reformama. E, bez izmjena osnovnih propisa nećemo moći provesti pojednostavnjivanje. Ne kažem da treba mijenjati čitav reformski proces, ali morat će biti nekih izmjena u temeljnim propisima ako želimo udovoljiti svim poljoprivrednicima kroz ovu reformu već e, više od 20 godina. Ispričavam se. Do sada nismo imali tako takve razlike u provedbi u državama članicama. Nije bilo takvih razlika u posljednjih 20 godina. Teško da uopće možemo govoriti o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. A, e, što se tiče trajnih travnjaka, od komisije se traži da u najmanju ruku da pojašnjenje za situaciju. Postoje tisuće hektara koji nisu iskorišteni upravo zbog razdoblja od pet godina jer ako se zemlja ne obrađuje onda se to onda te površine dobivaju status trajnih travnjaka. Osim toga zemljište se daje u zakup i onda se ljudi žale ukoliko se zemlja ne obrađuje pet godina, budući da se gube plaćanja. Mislim da nije prihvatljivo ono što je komisija do sada poduzela, jer se na tisuće hektara obrađuje bespotrebno. Osim toga, komisija će morati dati objašnjenje za ovu godinu ako imate 100 metara dužine zemljišta, 19 metara pojasa se prizna. Međutim, ako je površina 40 puta 40, onda je površina zemljišta gotovo istovjetna, ali se ne priznaje. Dakle, čak može biti i veća površina ako je površina 40 puta 40 nego 100 puta 19. Isto tako što se tiče površine do 15 hektara. Mislim da bi i gospodarstvo koje ima 20 hektara trebalo moći koristiti ista, ista pravila, budući da je u protivnom riječ o kršenju jednakih prava. Dakle, kod, mislim da, da treba imati isti pristup sa 15 hektara jer u protivnom bi se mogao pokrenuti postupak pred Europskim sudom ako komisija ne bude spremna na izmjene. Ako se to pojavi na internetu. Naime, ako ovo, ako se ovaj sastanak prenosi, želim se ispričati poljoprivrednicima diljem Europe da se nisam dovoljno suprotstavljao ovoj reformi. Svima je bilo jasno da ova vrlo složena reforma neće biti neće biti dovršena. Međutim, imali smo, nažalost, dva glasa manje. Bilo bi bolje da se reforma počela provoditi sljedeće godine, nije mi jasno zašto je do toga došlo. Čak su i ministri poljoprivrede ustvrdili da je reforma vrlo složena, međutim na kraju nismo dobili prijelazno razdoblje od godinu dana. Ponekad eh, ministri poljoprivrede nisu upoznati sa situacijom na terenu i možemo samo žaliti što građani nisu uključeni u odluke. Ovo je najsloženija reforma u posljednjem razdoblju, a revizorski sud je rekao da će ovo dovesti do smanjenja od 15% birokracije, zapravo 25%. 15 država članica će e, na kraju biti predmet e, postupka zbog e, povrede prava jer neće moći provesti ove propise kako treba. Hvala. Sada riječ ima gospodin Rode, koordinator iz kluba zastupnika ALDE. Izvolite. Hvala. Malo sam uranio danas. Dopustite mi da zahvalim govornicima. I imam pitanje za oba govornika. Doktore Hemmerling, govorili ste o usjevima. Ne sjećam, ne sjećam se koju ste njemačku riječ upotrijebili. Podaci o životinjama, definicija trajnih travnjaka, pojaseva i isto tako više istruka sukladnost. Dakle, to su sve vrlo važne teme. Međutim, e, što se tiče nacionalnih skupina u Kopa Kogeki, li se oni vezano s te teme i kakav je pristup temama, dakle postoji li jedinstveni stav unutar Kopa Kogeke. Postavljam ovo pitanje, smatram da je bitno da to znamo i bitno je da se um, u Europi možemo usuglasiti oko nekih tema kako bismo snažno nastupili odnosu na komisiju i države članice i pokazali što i gdje treba mijenjati. To je moje pitanje. Dakle, kakva je situacija unutar kod Žike? Postoji li jedinstveno stajalište? Hvala lijepa. Gospodin Hausling sada ima riječ. A, ispričam se, gospođa Sandra. Hvala. Hvala. Moje pitanje je za govornika predstavnika Vije Kampesine. Vrlo je zanimljivo biti, bilo čuti o razlikama između malih i srednjih e, poljoprivrednih gospodarstva, ali možete li, možete li još malo pojasniti koje su razlike između malih i srednjih gospodarstava? Hvala, gospodin Hausling. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Nažalost, kasnim zbog e, njemačkih e, željeznica, zapravo bilo je kašnjenja čuo sam posljednji dio izlaganja i da je bilo mnogo birokracije unutar kopa kogeke, međutim ne slažem se s time. Mjere za zaštitu okoliša nisu takve. Dakle, ako se vidi količina nitrata u Njemačkoj, Mislim da se ne treba postavljati pitanje. Što se tiče područja od posebnog ekološkog značaja, um, ovo nije ispalo onako kako je komisija to zamislila, međutim za vrijeme pregovora između tri institucije, uh, dakle situacija je bila takva da su u vijeću sve države članice tražile izuzetke a i u parlamentu je situacija bila složena jer se pokušavalo uključiti sve. Dakle, mislim da nema smisla upirati prstom na ostale. Dakle, svi koji su sudjelovali u trijalogu su doveli do ove kompleksne situacije. Mislim da se ne treba zbog toga ispričavati. Veliki klubovi su ovo progurali kroz parlament. Da, istina, gospodine Des. Donesena je odluka u Luksemburgu e, kasno navečer i za to je e, zaslužan EPP. Dakle, vi trebate preuzeti svoj dio odgovornosti za tu odluku. Mnogo je već e, rečeno na ovu temu, mnogo se govori o provedbi, međutim svaka reforma boluje od nekih dječjih bolesti bilo je rečeno i za neke druge reforme da ih će ih biti nemoguće provesti, a na kraju su se pokazale uspješnima. Dakle, mislim da trebamo biti smireni i da budemo malo tolerantni prema ovim početnim problemima. Želim se osvrnuti na ono što je rekao Albert Des, da imamo veću razinu raznolikosti u Europi sada nego prije a što se tiče plaćanja, tu se primjećuje konvergencija. Mislim da smo to postigli. čini mi se da dakle zapravo dolazi do približavanja e, i situacija je sve sličnija u zemljama članicama. E, što se tiče ozelenjavanja, ne znam kakva je situacija u Bugarskoj, ali drago mi je što vidim da se provode neke mjere ozelenjavanja. Äh, Moguće je saditi mahunarke koje su izvorne i drago mi je da to vidim. Isto tako što se tiče obrađivanja trajnih travnjaka, da, to je upravo suprotno od onoga što smo htjeli postići i mislim da je to greška kod provedbe. Dakle, tu smo zapravo dobili nešto što nismo zamislili. Isto tako ne možemo sada prejudicirati kako će tu, kakvo bi tumačenje dao Europski sud. Dakle, što se tiče Kope Kogeke, moje pitanje bi bilo, slažete li se sa mnom da su ovo neki početni problemi i da bismo trebali biti zahvalni e, za reformu? Plaćanja za poljoprivredu su na istoj razini kao i ranije unutar proračuna Europske unije. Mislim da bi to trebalo shvatiti kao politički uspjeh umjesto da se žalimo na sve i svašta. Možda bi trebalo vidjeti neke neke pozitivne signale i e, zapravo sama činjenica da velik dio novca Europske unije ide e, odlazi na za poljoprivredu. Hvala, gospodin Štajer. Gospođa Štajer. Hvala. Danas govorimo o budućnosti obiteljskih gospodarstava. E, mene ne zanima što je bilo ranije. Želim vidjeti, želim znati što će biti u buduće. I to je upravo ono što je rekao Albert Des. Dakle, moramo raditi na pojednostavljivanju. U Nizozemskoj mi želimo da... Naime, ljudi žele ostati na poljoprivrednim gospodarstvima. Ne možemo dopustiti da zemljište zauzmu multinacionalne kompanije. Postoji čitav niz prijedloga. Imamo dakle razne propise o amonijaku, o dobrobiti životinja i tako dalje. I nedavno sam čula od mladih poljoprivrednika da ne žele, da se više ne žele baviti poljoprivredom, budući da to više nije moguće. Isto tako je tu i proces natura, dakle poljoprivrednicima treba omogućiti fleksibilnost i zato je bitno pojednostavljivanje. Ono što neki kažu da treba manje inovacija, međutim ako je ljestvica previsoko, onda se ne mogu ispuniti zahtjevi za inovacijama. I onda se postavlja pitanje kakav će biti omjer troškova i dobiti i koliko će novca ostati poljoprivrednicima kako bi mogli od toga živjeti. Kada govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, mislim da trebamo sagledati odakle dolazi dobit. Ljudi kažu da nema veze, da nije bitno hoće li novac ostati u poljoprivredi. No mislim da moramo biti oprezni kada govorimo o tom procesu. Pojednostavnjivanje je prvi korak koji se može poduzeti kako bi se poljo, mlade poljoprivrednike zadržalo u struci. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Slažem se sa govornikom iz Kopa Kogeke da je to dovelo do mnogo problema, posebno u fazi provedbe i kontrola. Mislim da je vrlo bitno da smo svjesni činjenica. Znam da postoje razlike među državama članicama u provedbi. U nekim zemljama Europske unije se tome pristupa se na tome radi vrlo strogo, međutim mm, dakle situacija na terenu je drugačija i što se tiče samih kontrola mislim da postoji opasnost e, u tom smislu jer čuli smo da postoje problemi kod malih gospodarstava. Dakle, mali pogon za preradu mesa ima drugačije probleme nego velike. Ima mnogo velikih e, postrojenja i mislim da će biti teško nastaviti na ovaj način. E, e, Što se tiče amandmana, ako se ako se predlože amandmani trebamo ih podržati, a što se tiče pojednostavnjivanja, e, bilo je riječ o tome da se da se stvari ne odrađuju kako treba. Mnogo toga je propisano delegiranim aktima, što je politizirano. U Austriji se vode rasprave o trajnim travnjacima. O tome treba povesti raspravu s poljoprivrednicima. Nicht alles auf Punkt und Beistrich regeln, sondern vielleicht mislim da moramo biti moramo imati pristup koji je više praktičan. Hvala. Kolega Andrew. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih također želio zahvaliti govornicima na izlaganjima. Dakle, govorniku iz Kopa Kogeke i iz Via Campesine. No, želim nešto reći o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dakle, mislim da ne možemo, mislim da moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Ovo je prva reforma koja se provodi e, od kada imamo novu ulogu u, kao suzakonodavac u parlamentu. Dakle, rasprava je bila plodonosna i mislim da ne treba brkati sam tekst i duh u kojem je pisan. Ako je donesena odluka na trijalogu da se da novo usmjerenje reformi, a Mislim da i za to treba preuzeti odgovornost. E, dakle, mislim da je to danas bitno, ali što se tiče pojednostavnjivanja, to treba dovesti u vezu s provedbom reforme. Mislim da bi bilo dobro da mislim da ne bi bilo dobro da imamo reformu unutar reforme. Jer bi se moglo dogoditi da u buduće izgubimo sredstva koja su dodjeljena poljoprivredi. Mislim da u ovoj fazi komisija treba poštivati sam e, duh e, slova zakona. Dakle, onoga što je dogovoreno između parlamenta i vijeća. Ne treba stvari stavljati u kontekst, jer u delegiranim aktima i u provedbenim aktima vidi se da postoji čitav niz različitih tumačenja koja upravo govore u prilog toj kompleksnosti kod provedbe. Mislim da u tom smislu treba biti oprezan. I ako govorimo dakle o provedbi, mislim da ne bismo trebali dovoditi u pitanje smjernice koje su usuglašene u mislim da e, u ovoj fazi treba poštivati također načelo subsidijarnosti. Komisija bi trebala biti mnogo bliža u tom smislu. U sljedećoj reformi ćemo morati politički definirati usmjerenje i možda nećemo moći zanemariti poljoprivredni model i tu se postavlja jedno ključno pitanje. Možda vijeće i parlament nisu razmišljali o tome kod e, definiranja usmjerenja vezano uz poljoprivredni model. I želim još reći da komisija treba tražiti, e, naime treba ići u smjeru pojednostavljivanja, a ne e, toga da reforma bude još kompleksnija. Hvala vam. Zastupnik Hojtema. Dank u wel, voorzitter. Ik doe het in het Nederlands, niet in... Hvala vam. Obratit ću vam se na nizozemskom, ne na njemačkom, Jans. Moramo vidjeti koji je cilj ove reforme. Dakle, na Expo u Milanu je postalo jasno da Europa ima važnu ulogu, važnu ulogu u proizvodnji hrane. Svjetska agencija za hranu predviđa da će 2050. prijevare u sektoru prehrane biti dvostruko veće. Smanjit će se raspoložive poljoprivredne površine, a povećat će se potreba, odnosno potražnja za hranom. A u Europi uklanjamo, dakle, mičemo 5% bradivih površina i stavljamo ih, određujemo ih za proizvodnju cvijeća i slično. Dakle, ovdje nismo dosljedni trebamo shvatiti da poljoprivrednici imaju jednu osnovnu temeljnu ulogu koju valja podržati. Često, međutim, ovdje iznosimo samo popise želja na papiru, a potom poljoprivrednik ništa ne razumije od onoga što bi trebao učiniti. Dakle, ključna, ključno pitanje je pojednostavljivanje, pojednostavljivanje certifikata primjerice. Htio bih čuti što o tome misle naši današnji gosti. Jer poljoprivrednik treba dobiti dakle, certifikate kada je riječ o utjecaju na okoliš i slično. I mislim da upravo kod ovih pitanja potrebno pojednostaviti proceduru kako bi se sam poljoprivrednik zalagao za ozelenjavanje. Jedino na taj način možemo postići željeni cilj, dakle povećati produktivnost i smanjiti ovaj loš utjecaj na okoliš. Zanima me što o tome kažu naši gosti. Bardzo pan Flanagan. Flanagan, izvolite. Um, uh, uh, Andrea, um, Gospodin Andreja je spomenuo subsidijarnost uh, i važnost koji imaju zemlje članice u donošenju odluka. Ja se s time slažem. Međutim, istovremeno imamo situaciju u Republici Irskoj, a mislim i nekim drugim zemljama, gdje se poljoprivrednicima jedna stvar kaže kod kuće, a kad su radoznali i komuniciraju s komisijom, onda čuju nešto sasvim drugo. I ovo se uporno ponavlja. Dakle, zanima me što naši gosti iz panela misle o povelji temeljnih prava za poljoprivrednike kako bi oni znali točno na čemu stoje. To je nešto od čega bi imale koristi evropske institucije i zemlje članice pa i one koje su za Europsku uniju, koje nisu, koje su nešto manje. E, oni često vele, pa Evropa nam je rekla da moramo ovako postupiti i to onda stvara još veću zbunjenost. Zanima me dakle što panel misli o stvaranju ove povelje temelj, temeljnih prava poljoprivrednika. Hvala. Thank you very much. Hvala vam za riječ. Mislim da je već rečeno, ali vrijedi ponoviti od strane zelenih. Mislimo da se ovo pojednostavljivanje ne bi trebalo koristiti kao eufemizam da bi se napustila višestruka sukladnost. Mislimo da se, da kad je riječ o provedbi, da je to korisno korištenje sredstava poreznih obveznika. Svi se zalažemo za zdravi i okoliš. Okolišna pitanja ne moraju nužno znati dodatni teret za poljoprivrednika. Što više, ja bih čak rekla da mješovite da mješovita gospodarstva mogu biti održiva, a jednako kao što je rekao gospodin Pačeko Gonsalves, da to je da se kvaliteta mesa može, da se, mo, da kvaliteta mesa može doprinijeti poboljšanjem sustava označavanja. Htio bih sugerirati obojci govornika da ono što trebamo pojednostaviti jesu sustav prehrane i proizvodnje. Trebamo podupirati lokalne proizvođače i to bi nam omogućili da brže dostignemo ciljeve iz ozelenjavanja. Hvala vam najljepša. Profesor, izvolite. Imate riječ kako biste odgovorili na ovdje postavljena pitanja. Neka odgovori tko želi, redoslijedom kojim želite. Hvala vam najljepša. Ja ću nastojati općenito odgovoriti na postavljena pitanja. Htio sam započeti na način da istaknem da smo analizirali ne sve, ali veći dio zahtjeva koji nam je stigao od strane zastupnika i političkih klubova, ali i mi e, sami smo dali ocjenu dakle uspješnosti pojednostavljivanja ZPP-a. Međutim, limitirali smo se dakle na delegirane i provedbene akte. To nije bio lak zadatak zato što smo se na koncu stalno nalazili, odnosno smo se susretali s potrebom da se izmjene, izmjene temeljni propisi. Želim vam iskreno e, reći da su naši zaključci nas doveli do toga da možemo reći da se izbjegavanjem tehničkih rasprava želi izbjeći ono što se odlučilo na politički način. Dakle, ovaj post postupak pojednostavljivanja neće nas dovesti do velikih rezultata za male proizvođače. Mi ovdje vidimo dva velika sektora na koje ovaj postupak može imati određeni utjecaj, dakle riječ je oko fleksibilnosti kontrola u zemljama članicama, a drugo utjecaj na ozelenjavanje. Dakle, to su jedina dva područja gdje može biti koristi od ovog postupka. Kad je riječ o ozelenjavanju, obaveza primjene istog vrijedi samo e, za jedan mali broj ukupnog broja poljoprivrednika. Dakle, imamo sustav sa malim poljoprivrednicima koji nemaju obaveze s tim u vezi, a oni koji se nalaze u općem režimu, dakle počeši od 10 hektara na gore, oni moraju ispunjavati propise vezane uz uzvoljenjavanje Dakle, govorimo o malom postotku evropskih poljoprivrednika koji će moći imati koristi od ovog postupka pojednostavljivanja. zbog toga sam na početku istaknuo da što se nas tiče sve ovo treba popratiti zapravo reforma ZPP-a. Kada je riječ o uvjetovanosti, odnosno više struke sukladnosti, mali poljoprivrednici dakle ne bi trebali imati obavezu ispunjavanja iste kada oni moraju poštivati sve propise koji proistječu iz osnovnih normi, iz osnovnih direktiva. Dakle, ukoliko se ne izmjeni osnovna uredba, kada je riječ recimo o identifikaciji životinja, mali poljoprivrednik će svejedno morati poštivati pravila koja vrijede za sve. U svom uvodnom izlaganju govorio sam i o potrebi da se razjasni u kojem pravcu želimo pojednostavljivati stvari. Ako želimo pomoći malim poljoprivrednicima i obiteljskim gospodarstvima, pa tada nije moguće koristiti horizontalnu mjeru, zato što moramo uzeti u obzir dimenziju ovih gospodarstava i moramo vidjeti kamo i kamo ide ta proizvodnja, kamo je ona usmjerena. Dakle, ukoliko želimo pojednostaviti stvari za male poljoprivrednike, tada moramo osmisliti diferencirani pristup u primjeni propisa. Kada je riječ o, temeljnoj, o povelji temeljnih prava poljoprivrednika, Želio sam reći da na razini Ujedinjenih naroda da se da u tijeku e, rasprava temeljne, povelja temeljnim pravi, pravima malih gospodarstava i malih poljoprivrednika to bi mogla biti osnova za jednu raspravu na, na razini Europske unije. Ja, vielen Dank. Ich will versuchen, Puno vam hvala. Pokušat ću brzo odgovoriti na pitanje. E, bilo je pitanje o jedinstvu u kopiji. Problemi su vrlo različiti kao i e, koliko ti problemi utječu na pojedince. U e, zemlji poput Njemačke e, koja ne primjenjuje vezana plaćanja, e, ali primjenjuje sve opcije ozeljenjivanja, to na ljude utječe drugačije nego u drugim državama. No, rasprave u kopisu pokazale da imamo zajedničko mišljenje kad je riječ o pojednostavljenju mi ne želimo e, rušiti cijelu poljoprivrednu reformu zbog toga ali pojavili su se određeni problemi koje želimo na dobar način e, staviti na dnevni red komisije a kada je riječ o pitanju gospodina Hojslinga, nije dovoljno reći pa pričekajmo do kraja godine pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Već imamo dovoljno dokaza i dovoljno pokazatelja koji e, ukazuju na to gdje bi moglo doći do problema. Pa mislim da trebamo pokrenuti raspravu o temeljnim pitanjima. je li ozeljenjavanje našlo svoje pravo mjesto u poljoprivrednoj politici? Do sada smo imali osnovno financiranje u prvom stupu, a dodatno u drugom. No sad je to sve poremećeno. Pa odgovor na problem koji ste vi opisali je da je puno toga postalo suviše složeno. A to je možda zato što e, koncepcija povjerenika u stvari nije bila suvisla ne zato što farmeri ne bi željeli učiniti više za okoliš no mi ne nagrađujemo poljoprivrednike za ozeljenjavanje mi uvijek e, govorimo negativno i kažnjavamo ih ako ne, u nečemu pogriješe Dakle, moramo razmisliti o temeljima i o cijelom pristupu ozeljenjavanju. Gospodin Hojtman je postavio pitanje o sustavima certificiranje. Ako revizorski sud se složi da privatna revizija može zamijeniti državnu inspekciju, onda bismo vodili sasvim drugačiji razgovor. No u ovom trenutku imamo e, privatni i državni nadzor zajedno i ništa time nismo dobili. Kad je riječ o izdavanju certifikata, to nije nešto što mogu raditi mala poduzeća. Time nećemo riješiti sve probleme birokracije, osobito za male subjekte i moramo biti svjesni toga. A kad je riječ o pitanju što dalje, naravno želimo osnažiti obiteljska gospodarstva. E, tu u trenutnoj reformi e, vidimo dosta toga. Ali ako govorimo o poljoprivrednicima i o potporama za okoliš moramo ih nagraditi za ono što čine, a ne kažnjavati ako u nečemu pogriješe. Sada smo došli do eh, kraja prvog panela. Zahvaljujemo našim gostima. Molim vas, ostanite do kraja dana. će nam drago ako ostanete i slušate ostatak rasprave te eventualno i postavljate pitanja. A sada prelazimo na drugi panel. Sad ćemo imati kratku tehničku pauzu kako bi govornici došli e, na stol, do stola. Pozivam gospodina Roberta Pošnika, Andrewa Eliota i gospođu Simonu Steriju. Molim vas e, dođite naprijed że nie ma pani Simon e, Steriu, jest nieobecna. Ispričavam se, gospođa Steriju nije ovdje, ona nije tu. Predsjednik Gross. także proszę jeszcze raz o e, wyjaśniam że pani dyrektor dopustite da ponovim gospođa Simona Steriju iz Rumunjske agencije za plaćanja nije danas s nama Pozdravljam gospodina Roberta Pošnika, direktora odjela za e, referentne baze u Agenciji za restrukturiranje i moderniziranje poljoprivrede u Poljskoj. Dakle, ovaj panel će iznijeti e, stajališta agencija za plaćanje. Dakle, čuli smo što kažu poljoprivrednici, sad ćemo čuti što kažu agencije za plaćanja. E, direktore, imate riječ. Puno hvala. Dame i gospodo, gospodine predsjedatelju, zastupnici i zastupnice, Ja nisam direktor odjela u stvari, ali sad ću vam objasniti e, kako funkcionira poljoprivreda u Poljskoj. Imamo oko 14 milijuna hektara koji dolaze u obzir za plaćanja i to je podijeljeno u oko 10,5 milijuna referentnih parcela. Imamo oko e, milijun i pol poljoprivrednika, a e, dio tih poljoprivrednika je pokriveno ozeljenjavanjem, diversifikacijom e, diverzifikacijom i drugim mjerama ozeljenjavanja. Još nešto što sam želio reći kao pozadinsku informaciju je da tih 240 tisuća poljoprivrednika e, pokrivaju oko 55% e, navedene površine. To je vrlo relevantna površina. E, drugo što sam želio reći u uvodu je da komisija, Europski parlament i države članice e, su ponudile vrlo široki raspon mjera koje poljoprivrednici mogu koristiti. To je jedan golemi paket mjera e, e, koje poljoprivrednici moraju proučiti kako bi ispunili obrazac e, za prijavu. Komisija je omogućila državama članicama da kreiraju i lokalne poljoprivredne politike. Pa imamo još jednu razinu, još jedan sloj dostupnosti programa u državama članicama. Rokovi i uvjeti za ugovaranje e, uvjeta u ovim tripartitnim e, odborima e, su značeni. Dakle, stvari su krenule 15. ožujka 2015. godine i među svim tim različitim elementima vidimo određene vrlo značajne promjene. Među njima u svim državama je nešto što ste sigurno već svi vidjeli, a to su bitne informatičke promjene. Imali smo velike baze podataka koje je, potpuno, koje je bilo potrebno potpuno rekonstruirati. Politika koju smo usvojili je značila da su pojedine agencije trebale pomoći poljoprivrednicima pri ispunjavanju i obrazaca. Pa imamo aplikaciju e, koju moramo uspostaviti. Sljedeće što je proizašlo iz e, izmjena koje smo učinili je da ćemo morati izmijeniti obrazce e, koje su poljoprivrednici koristili zadnjih deset godina, a morat ćemo mijenjati i podatke koji se odnose na parcele, pa ćemo uvesti vrlo tešku e, definiciju e, područja značajnih za ekologiju. A drugo, što je važno je da e, se očekuje e, da poljoprivrednici unesu određene podatke u obrazac i kad bi to sve bilo jednostavnije bilo bi puno bolje smatramo da je prilično teško poljoprivrednicima pripremiti i ispuniti obrazac mi smo u našoj zemlji uložili velike napore u edukaciju poljoprivrednika imali smo stotine edukacija e, objavili smo letke e, e, informacije koje su i tiskane i stavljene na internet slane elektroničkom poštom ali sve to nije dovoljno nadalje došlo je i do grešaka u prijavama mi smo mislili da obzirom na količinu informacija koje smo dali poljoprivrednicima neće biti pogrešaka u prijavama ali kada je riječ o novom informatičkom sustavu moramo se nositi sa promjenama u stvarnom životu e, treba prilagoditi sustav u odnosu na prvobitni plan i to sve treba učiniti u vrlo kratkom vremenskom roku e, jer je rok kratak od, objavljivanja uredbe u mjesec i pol kad su počele pristizati prijave E, mislim da je ova rasprava došla upravo u pravo vrijeme jer nam je sad ostalo vremena do kraja godine da izradimo pravila e, koja će e, olakšati poteškoće koje se očekuju kod izračuna plaćanja kvaliteta prijava koje do, odnosno ispunjenih obrazaca koje dostavljaju uh, poljoprivrednici je sada lošija nego ranije a isto tako i sustav uh, za održavanje uh, sustava LPIS je također lošiji a isto tako veterinarske inspekcije su sada e, proširene imamo i više površinskih kontrola i sve to zahtjeva više posla nego prije. Ne zato što smo loše planirali svoj program rada, već zbog toga što su te promjene toliko zahtjevne da nismo uvijek ispravno isplaćivali sredstva. ako ne bismo dobro proveli direktivu e, mogli bi biti kažnjeni poljoprivrednici. Mislimo da će se u prve dvije godine troškovi povećati za 38% i ti dodatni troškovi se ne podudaraju s dodatnim poslom koji moramo učiniti s dodatnim naporima, a niti sa ciljevima koje si je postavila komisija, to jest e, pristup e, koji e, pogoduje okolišu, isplate i uklanjanje umjetnih i nepotrebnih zahtjeva zadnja prozirnica koju sam vam pripremio sadrži konkretne prijedloge za pojednostavljenje. Ti prijedlozi nisu navedeni nekim određenim redoslijedom jer smatramo da su svi jednako važni. Kao prvo smatramo da treba ponovo razmotriti gospodarstva koja su se diversificirala i na koji način ona prijavljuju svoje usjeve. Je li to učinkovito ili je to u ovom trenutku suviše teško i komplicirano za poljoprivrednike Znači li ovo da neki poljoprivrednici neće na točan i dobar način ispuniti obrazce? Zatim izračun e, novčanih kazni. Naš je prijedlog da se uvede prijelazno razdoblje i da se ne izriču financijske e, odnosno novčane kazne tijekom prve godine provedbe jer rečeno je da su poljoprivrednici već posijali svoja polja i sada e, nema povratka ali usjevi koje su posijali možda ne udovoljavaju potrebama za diverzifikaciju. Dakle, možete imati gospodarstvenika koji je u dobroj vjeri, e, ne zlonamjerno e, već posijao svoje usjeve i sada može zbog toga biti kažnjen. Dakle, potrebna je prijelazna godina. Neke od kazni se odnose na više struku sukladnosti. Znamo koliko je to prijeporno iako se uspješno provodi u državama članicama. Moj sljedeći prijedlog za pojednostavljenje je da se e, smanji broj e, provjera. Mislimo da je prag od 5% prag o kojem smo puno razmišljali e, u agenciji zašto je to 5% a ne na primjer 2% ili 3% za e, formalne e, kontrole na primjer stoke treba vidjeti je li taj postotak opravdan? Može li se smanjiti? Zar se ne bi jednostavno mogla umjesto toga poboljšati kvaliteta referentne baze? Sljedeći moj prijedlog za pojednostavljenje odnosi se na sustav LPIS to je nešto o čemu se raspravljalo u nekoliko radnih skupina. Sadašnji sustav se mora proširiti i na gospodarstva e, koja uvode ozelenjavanje, a ne samo na ona koja bi to mogla uvesti u budućnosti. Ali u tom slučaju E, to će opteretiti naše osoblje i u komisiji, a i poljoprivrednike. Ispričavam se što sam prekoračio vrijeme, rado ću kasnije odgovarati na pitanja. Što se tiče prijedloga koje ste iznijeli vezano uz pojednostavljenje, mislim da su bili vrlo vrijedni. Gospodin Eliot, hvala. Hvala, zahvalan sam mm, što ste mi pružili priliku da vam se danas obratim. Ja govorim u ime jedno birokratsko opterećenje i da zapravo nema e, nikakve svrhe. Dakle, što se tiče tih poseva i zemlje na ugaru, e, to bi trebalo biti moguće jedno kraj druga bez jasnog, e, jasne crte odvajanja. Što se tiče živica, to bi trebalo ulaziti u zahtjeve za područja od posebnog ekološkog područja Dakle, to se također može učiniti birokratskim zahtjevom ako se za neke živice omogućuje da budu uključene, a za neke druge ne. Dakle, treba povećati fleksibilnost, mislim da bi to komisija trebala učiniti. Što se tiče zemljišta na Ugaru, trebalo bi biti moguće saditi travu e, pod uvjetom da se ne vrši sjetva za vrijeme dok je zemljište na e, žetva dok je zemljište na ugaru. Komisija je dala i neke preporuke u vezi s time. Možda bi bilo dobro da komisija to e, revidira, budući da je to izloženo u jednom pismu iz siječnja 2015. godine. Isto tako fotografije bi trebale biti e, dozvoljene kao dokaz za ozelenjivanje. Što se tiče prilika za mapiranje, državi članici. Hvala. Moramo biti objektivni kada komentiramo zajedničku poljoprivrednu politiku ne možemo samo slušati kritiku, slušati kako ona ne funkcionira, kako bi bilo najbolje da je se riješimo. Izvolite kolegica Shire. Hvala vam predsjedavajući. Ja bih željela biti pozitivna i željela bih reći gospodinu Eliotu da dolazi iz krasne zemlje, prepune malih gospodarstava, ali to je izuzetno i turistički kraj. U njemu se lijepo živi. štete da se to nije naglasilo u ovoj raspravi. Dobro je da nas komisija i vijeće slušaju. Naša ruralna područja moraju ostati odgovarajuće mjesta za život. To moramo naglašavati i to ne činimo dovoljno često. Mm, kada je riječ o propisima koji se tiču mladih poljoprivrednika, recimo ukoliko imamo slučaj da dva recimo brata žele postati poljoprivrednici, pa trebamo upravo raditi na stvaranju zakonodavnih okvira koji će im omogućiti da postanu to što žele. To je izuzetno važno i zato je važno da sama jezgra ZPP-a bude okrenuta poljoprivrednicima, a ne da bude protiv njih. To će biti i za nas dodatna vrijednost. Hvala vam, kolega Flanagan. Hvala vam, predsjedavajući. Pisa, pitanje za gospodina Eliota. Hvala vam na zanimljivoj prezentaciji. U vašem dijelu Sjeverne Irske. Zanima me jeste li primijetili da poljoprivrednici imaju probleme kada je riječ o starim eh, agroprehrambenim eh, schemama ili, su, ili imaju problema pri pridržavanju direktive o habitatu. I to nam se događalo u prošlosti. Često im je rečeno da njihovo zemljište nije u dobrom stanju i da na osnovu toga ne mogu dobiti nikakve poticaje. Čini se kao da se oni specijaliziraju kako bi radili e, jedno, a potom ispade da ne mogu dobiti ono što su očekivali. Zanima me im li ovakvi problemi i u vašoj regiji jer oni su dosta prisutni u onoj iz koje ja dolazim. Reći ću vam ukratko da imamo poljoprivrednike koji se suočavaju s problemima i kad kad u agenciji za plaćanje. Želimo da stvari budu brže, ali tu imamo veliku birokraciju kada je riječ u provedbi ZPP-a. I upravo ova provedba stvara mnoge probleme. A vi ste opisali jednu situaciju koju bi trebali riješiti regije i same zemlje članice. Želim reći da postoje mehanizmi namijenjeni onim e, poljoprivrednicima koje ste spomenuli, ali oni tu mogu uz pomoć sustava mapiranja dobiti ono što im treba, ali tu vidimo da bi trebale bolje surađivati ova okolišna strana vlade i poljoprivredne kako bi poljoprivrednici mogli doći do svojih sredstava. Da, to je pitanje i to je vrlo složeno, ali trebali bismo ga moći riješiti uspješnije nego što je to slučaj danas, ali reći ću još nešto općenitije. Ovo pitanje stvaranja dobrog ZPP-a nije samo stvar Europske komisije. Ona se trudi da pokaže kako ona kontrolira situaciju, kako je stopa pogrešaka malena, odnosno niska. To jest važno, ali također je važno zaštititi novac poreznih obveznika. Međutim, ono što je također važno za brojne institucije ovdje i zemlje članice jest da, da se dogovore oko veće fleksibilnosti kada je riječ o određivanju različitih područja, tu bi trebali biti liberalniji, upravo kako se ne bi dogodila ova jako detaljna i skupa kontrola koju moramo osiguravati. Dakle, komisija kad kada treba podržati revizorski sud treba dobiti podršku parlamenta kada je riječ o ZPP, a p-a, da bi ona doista suštinski postala jednostavnija. Mislim da je to jako važno istaknuti. Hvala vam. Hvala vam što ste odgovorili na ovo prvo pitanje. Idemo sada na iduća pitanja. Zastupnik Des. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala našim govornicima na ovim konkretnim prijedlozima. Mislim da tu ima dosta suštine i komisija bi trebala saslušati ono što oni predlažu. Međutim, za ove nove naše kolege koji možda ne znaju, želim reći da smo unatrag pet godina kada smo raspravljali o ZPP-u, govorili smo da želimo nebirokratski ZPP. Ja sam bio drugi izvjestitelj za ovo pitanje, 90% parlamenta se složilo sa mnom, rekli smo da ne želimo ovakav sustav kontrola i sankcijama, da u prvom, sustav, da u prvom stupu želimo drugi sustav. Međutim, evo, komisija nije slijedila prijedlog parlamenta i nastavilo se sa gomilanjem birokracije ja se slažem da moraju postojati okolišne mjere, ali oni su možda mogle ući u drugi stup. 90% stručnjaka koje smo pozvali, znanstvenici, rekli su da ozelenjavanje ulazi u drugi stup, a ne u prvi, kao što je sada slučaj. I upravo negdje na pola reforme trebali bismo raspravljati o tome je li moguće to ispraviti. To bi, bilo jedin, to bi bila jedina mogućnost za smanjivanje ove birokracije koju spominjete. Imali bismo dakle više zaštite okoliša da smo ozelenjavanje stavili u drugi stup. Međutim, evo, to nije učinjeno. Vidjeli smo također da je upućeno više od 7000 amandmana na ove prijedloge. Mislim da u povijesti EU unije nikad nismo imali prijedlog komisije na koji je upućeno 7000 amandmana i parlament e, je učinio što je mogao kako bi ZPP postao podnošljiviji za poljoprivrednike. Iako sada moramo ukloniti 7% obradivih površina, površina iz e, sektora poljoprivrede, pa to je velika šteta za poljoprivrednike. Ne znam je li on određeno pojedinim zemljama članicama. U Njemačkoj poljoprivrednici na kraju e, prosinca dobivaju novac iz prvog stupa. Nekad govorimo i o usjevima koji e, mogu sazrijeti e, u ožujku i ukoliko tada može doći i do neplaćanja u prosincu i tada je poljoprivrednik u opasnosti, on riskira. Trebali bismo se organizirati na način da se isplate izvrše u prosincu i da se u veljači utvrdi situacija i da se onda eventualno zatraži naknada troškova od poljoprivrednika. Ne možemo sankcionirati sve poljoprivrednike koliko kontrole moguće izvršiti samo u veljači. I kolegi koji govorio prije mene želim reći da ako mi u parlamentu do jeseni omogućujemo poljoprivrednicima da rade na usjevima, pa mi to već i radimo i to smo napravili s pomoć svojih amandmana. Međutim, vijeće u Luksemburgu nije nas saslušalo i ono što je proizašlo eh, iz, iz na kraju iz te reforme je nešto sasvim drugačije od onoga za što smo se mi zalagali. Eto, gomilanje birokracije je upravo ono što me ljuti. Stalno govorimo da se treba smanjiti i međutim evo vidimo koji su učinci. Kolega Andriju. Pa bardzo Oui, merci, monsieur président. Hvala gospodine predsjedavajući. Neću govoriti o svom režimu. Možemo o tome kasnije. E, htio bih se osvrnuti na ono što je rekao kolega Des. Da, moramo, moramo pripaziti jer je ovo opasni teren. Malo prije sam već spomenuo činjenicu da ozelenjivanje u prvom stupu predstavlja našu kolektivnu odluku. Mi smo o tome razgovarali, međutim odluka je donesena, prema tome to je odluka koja zapravo predstavlja jedno, usmjerenje. I to je aktualno. Ako se budemo morali vraćati na temeljne odluke o kojima smo raspravljali tijekom prethodnog saziva, mislim da bi to moglo groziti 30% sredstava iz proračuna Unije koliko je dodijeljeno zajedničkoj poljoprivredi. E, dakle, to je ono što sam htio spomenuti. Htio bih također nešto reći vezano za ono što je rekao kolega Buda. Slažem se s njim. Kada je riječ o tome da moramo biti realni. I činjenica je da kada čujem rasprave koje se ovdje vode, moramo se zapitati je li bolje vršiti proračunsku kontrolu izvršenja isplata i zapravo pitanje hoćemo li se više baviti proračunskim nadzorom ili problemima poljoprivrednika. Mislim da je bitno u kojem kontekstu provodimo kontrole i reforme kada sam govorio o kontroli plaćanja u Irskoj, e, dakle ja živim na jugu Francuske, na sredozemlju. Dakle, možete zamisliti s čime se mi moramo nositi. Primjerice, jedna regija na jugu Francuske, e, mi imamo dakle e, posebnu vrstu pašnjaka koja se razlikuje u Francuskoj u odnosu na sjevernu Europu, međutim tamo e, postoje i, naime tamo se hrane i koze i mi proizvodimo jedan posebni sir, pelardon i to je, to je naša stvarnost. Međutim, mislim da bismo e, trebali e, biti svjesni okolnosti na terenu i posebno kada im formuliramo neke zahtjeve poljoprivrednicima, dakle kako bismo izbjegli kompleksnost moramo e, raditi na temelju podataka kojima raspolažu države članice koje su upoznate sa e, tim terenom. Mislim da bi e, neki trebali doći na teren i vidjeti kako izgleda taj teren i kako je gospodarska realnost tamo. E, isto tako što se tiče nekakvih e, prirodnih e, nepogodnosti, dakle u tim područjima površine nisu iste, primjerice u Škotskoj. Da, istina je da pašnjaci nisu isti kao na sjeveru Francuske ili općenito na sjeveru Europe tamo postoje neke specifičnosti što znači da moramo uložiti posebne napore kako bismo držali poljoprivredu i u brdskim područjima. I mislim da bi bilo također bitno da se može ići, e, da se do kraja mogu provesti e, političke odluke e, koje smo donijeli u sklopu reforme. Hvala vam, kolega Nikolson. Hvala vam. Ispričavam se što sam došao kasno. Ispričavam se, gospodin tu mi smo iz iste regije. Ono što ga ja želim pripitati, jest, ima jako puno iskustva kada je riječ o komisiji nametanja kazni regijama. Postaću ću vam nekoliko izravnih pitanja, gospodine Eliot. Kada se odredi kazna, mi smo dobili groznu kaznu kada je riječ o mapiranju naših terena u Sjevernoj Irskoj. Nije došlo do nezadovoljstva u redu, shvatili su poljoprivrednici, mora se stvari urediti. Ali nije bilo vremena da se stvari poboljšaju. Ono što ja tvrdim je, koliko postoji problem, riješite ga većina područja, većina zemalja učinit će nešto da to riješi. Međutim, imamo zanimljiv problem i gospodin Flanagan bi možda mogao saslušati. Mapiranje polja. A govorimo o razdoblju prije to i nešto godina, to su velike razlike između Severne i južne Irske, a odjednom je mapiranje u Severnoj Irskoj bilo gorem stanju nego drugim dijelovima Irske i to mi je neobično budući da je to rađeno u isto vrijeme od istih ljudi kako stvari mogu biti tako različite u bliskim regijama. Drugo što da želim pitanje je pitanje tumačenja i provedbe. Jedan od većih problema s koje ja vidim jest da imamo različite nacionalne vlade, regionalne vlade koje različito tumače ono što dolazi iz Brisela i onda to provode na drugačiji način. Po meni to je najveća slabost ovog sustava. Dakle, kako provoditi ove mjere i to dolazi do razlika i jazova. Čuo sam s velikim zanimanjem ovo što je rekao kolega Buda i mislim da se nitko s njim ne može ne složiti, ali kao što je Albert rekao, neki članici, članovi odbora možda, možda nekima nije jasno kroz što prolazimo s ovom reformom ZPP, ali mi smo se u odboru borili sve do zastoja. Komisija tako je nije htjela slušati tu je vijeće također. Mogu reći, nacionalne vlade u vijeću nisu htjele podupriti parlament kada smo govorili što smo govorili. I gospodin Lavija koji sada predsjedava odborom Envi, on se borio do zadnjeg riječi i mi smo se suprotstavili, mogu vam reći zastupniče Buda, što god mislimo o reformi danas, da mi tada nismo bili u odboru i da nismo postigli promjene koje smo uspjeli postići, koje možda nisu dovoljne, ali situacija bi danas bila mnogo gora. Dakle, Martin se možda neće složiti, ali došli smo do evo, zastoja u pregovorima i učinili smo, obavili smo dobar posao. Učinili smo što se moglo učiniti. Mislim da bi, kada govorimo o pojednostavljivanju, kako se ono tumači, kada morate imati određenu stopu kontrola, tada mora doći do promjene u stajalištu, u suradnji između komisije i vijeća i revizorskog suda. Zato što je najveći problem ovdje revizorski sud. Ja ga poštujem i to je plemenito zvanje, ali kada se dođe do pitanja poljoprivrede, onda oni nemaju pojma koji su problemi s kojima se suočavaju ljudi na terenu pokušavajući zaraditi za život, za sebe i za svoju obitelj. Tu poljoprivrednik želi obaviti svoj posao, a revizorski sud ima na to drugo gledište. Kako sada učiniti da stvari funkcioniraju? Znam da se da se stvari moraju pokrenuti, ne možemo davati bjanko čekove, ali moramo se osigurati da se poljoprivrednici mogu baviti svojom djelatnošću. Hvala vam. Ova rasprava o kojoj spominjemo i revizorski sud, mogla bi dovesti do većeg razumijevanja suda vezano uz ovo pitanja poljoprivrednika. Izvolite kolega Čehovski. Hvala vam. Nadovezat ću se na ovo što je rekao predsjedavajući. I ja se jasno sjećam sustava koji je postojao u Poljskoj donedavno, a zvao se real socijalizam. Dakle, on je bio drugačiji od socijalizma koji se, o kojem se danas govori u Europskoj uniji. Tadašnji real socijalizam je bio režim koji rješava probleme koje sam stvarao. I mi se evo sada nalazimo u sličnoj situaciji. Stvaramo jedan problem, ja sam ovdje već u trećem sazivu i sada pokušavamo riješiti nešto što smo sami stvorili. Vratimo se sada ozbiljnim stvarima. Po meni problem je u tome što imamo dvije razine birokracije na način kako ih shvaća poljoprivrednik. Mi smo za njega dijelom dio birokracije, dio smo institucija koji generira. Potom je pokušavamo smanjiti na minimum kako bi ZPP bio što je moguće više transparentan za poljoprivrednike, ali ne uspjevamo uvijek. A potom je tu i druga razina e, birokracije, to su nacionalni propisi i kojih stvara pa tamošnji činovnici ministarstva koji pripremaju projekte. I oni stvaraju propise kako bi bili jednostavniji za poljoprivrednike. Ne, nego kako bi bili za njih što je moguće jednostavniji. Dakle, evo ja se mogu prisjetiti svog iskustva u Poljskoj, često pratim e, sastanke tamošnjeg parlamentarnog odbora za poljoprivredu i ono što vidim jest e, tendencija da se smanje problemi za, da za nacionalnu administraciju, svaljujući su odgovornost na poljoprivrednike. Tu mislim i na kazne, odnosno sankcije, način na koji se njima upravlja. Često one nadilaze smisao. Govorimo o pravim represivnim kaznama koje nemaju veze sa stvarnošću. Po meni, sad dolazim do moga apela, trebali bi se pokrenuti raspravu, odnosno kako odgovoriti na primjedbe poljoprivrednika na one propise, vezano uz one propise koji se direktno tiču. Dakle, u kojoj mjeri je to naša krivnja, u kojoj mjeri su krivi Brisel i Strasburg koji stvaraju ovaj birokratski problem, a u kojoj mjeri problem proizlazi iz ove nacionalne razine koju sam spomenuo. Po meni, evo, u problem upravo, problem se stvara upravo na nacionalnoj razini i onda dolazi kod nas, zato što se tradicionalno parlament, komisija i Brisel navode kao izvor birokracije i problema, ali on njega često nalazimo na nacionalnoj razini. Dakle, mislim da je potrebna rasprava o ovom pitanju. I potom slažem se sa kolegom Nikolsonom Kada kaže da postoji problem sa sudom, sa revizorskim sudom, da postoji općenito e, način s njihovim načinom rada, oni se koncentriraju prije svega na korisnike, u ovom slučaju na poljoprivrednike i manje kontroliraju kako nacionalna administracija dodjeljuje pojedine fondove. I tu dolazi do stvaranja svojevrsnog represivnog mehanizma u odnosu na poljoprivrednike. I ta tendencija svakako nije pozitivna. Ja sam se nedavno susreo sa revizorima Revizorskog suda, oni su posjetili poljski parlament i dao sam im do znanja da njih očekujemo ovakvu vrstu kontrola. Dakle, oni bi trebali kontrolirati kako, naročito u drugom stupu, kako se dodjeljuju fondovi od strane nacionalnih administracija. Kolege, možda bismo u nastavku mogli predložiti izvješće na vlastitu inicijativu ili nešto slično kako bismo analizirali i vidjeli jesu li utemeljene kritike koje dolaze od poljoprivrednika. i bilo bi dobro razgovarati sa povjerenikom zadužen za ovo pitanje kako bi se možda formilo neko novo tijelo koje bi se izvještavalo o problemima e, s kojima se susreću poljoprivrednici na nacionalnoj razini. Činjenica da komisija ne razmišlja o ovim pitanjima i kako ih je moguće riješiti. To dovodi do toga da nacionalni e, djelatnici ne djeluju na rješavanju ovog pitanja. To bi se možda mogli zatražiti od dg Agri, od e, glavne uprave Agri, koja bi se trebala dakle baviti ovim pitanjima koje postavljaju agencije za plaćanja i potom bi mogli elektronski razmijeniti informacije. Dajem sada riječ našim stručnicima za odgovor. Izvolite. Pa mislim da moram odgovoriti na nekoliko komentara, ali bih ponovio nešto što sam rekao ranije i nadovezao bih se na nešto što je rekao gospodin Nicholson. Da, mi smo imali financijske korekcije u našoj regiji, e, mi smo prvi dobili vrlo ozbiljne e, korekcije, e, ali ono što je dobro funkcioniralo za nas je kad smo se kao uprava e, počeli e, razgovarati s komisijom e, kada smo se uključili u mrežu za učenje zajedno s drugima smo gledali kako treba tumačiti pravila komisije počeli smo razgovarati s komisijom i Pozitivno je što je komisija bila spremna e, surađivati e, mi smo prije nekoliko godina imali goleme e, korekcije u našoj regiji, ali u zadnjim godinama e, se to smanjilo na nulu, a to smo postigli boljom komunikacijom, boljim razumijevanjem i ulaganjem u svoj sustav. Želim ponoviti koliko je važno uključiti revizorski sud u sve rasprave, jer ponekad kad mislimo da smo s komisijom došli do razumnog stajališta e, revizorski sud to može e, poremetiti e, ponekad je revizorski sud udaljeniji od stvarnosti nego što je to komisija i zato je potrebno da revizorski sud bude uključen u sve te rasprave kako bi komisija donosila bolje odluke Zahvaljujem e, e, ravnatelju Pošnik, imate riječ. E, dame i gospodo, zabilježio sam neka od pitanja koja su postavljena. Pitanja su prilično detaljna, pa ne mislim da u ovom kratkom vremenu koje imamo na raspolaganju mogu na sve to odgovoriti. Gospodin Buda je govorio o zadrugama, ali u mojoj zemlji nemamo uredbu koja bi obvezala poljoprivrednike da se da, da surađuju s agencijama putem takvih organizacija. Imamo organizacije koje eh, nude pomoć, koje nude edukaciju ali to nije obavezno. Možda je drugačije u drugim državama i možda se tamo bolje ispunjavaju obrazci, ali to nije nužno tako. Sljedeće pitanje je bilo identifikacija životinja. Postoje pravila i jasno je da se te provjere moraju obavljati, no to košta. Riječ je naravno o sigurnosti hrane, te se provjere ne mogu izbjegavati. održavanje kvalitete stada je itekako važno. E, u to e, treba uložiti puno rada, ali to ne treba izbjegavati jer je riječ o sigurnosti hrane e, koja je vrlo važna u raznim državama članicama u ovom trenutku postoje određene sankcije obzirom na kvalitetu naše hrane. E, nadalje, e, govorilo se o usporedbi starog i novog sustava postoji određena zabrinutost kada je riječ o provedbi. Mislim da bi prijelazna godina bila jako dobra za svaku državu članicu i za svakog poljoprivrednika da je to bilo moguće. To je mogao, moglo biti razdoblje učenja i upoznavanja s novim sustavom kako bi svaka država članica i svaki poljoprivrednik mogao shvatiti što e, to sve povlači za sobom svaka odluka koju donesu, o tome sada razmišljamo. Kada je riječ o birokraciji, pa imamo samo onoliko birokracije koliko e, traže uredbe e, jer e, državni službenici ne dodaju ništa onome što postoji u uredbi Europske unije. Treba vidjeti koliko manevarskog prostora doista imamo kod objedinjavanja tih pravila kojima je svrha pravilno raspoređivanje fondova imamo određene provjere koje bismo mogli e, učiniti ako nemamo zajedničke baze podataka onda imamo više birokracije mi imamo registre što znači da nam nisu potrebne deklaracije poljoprivrednika ali još uvijek e, je dosta toga potrebno To je sve razrađeno zajedno s komisijom i o tome se raspravljalo u različitim poljoprivrednim odborima u okviru opće uprave za poljoprivredu, odnosno glavne uprave. E, kada je riječ o provedbi odredaba, e, naravno one se prilagođavaju lokalnim uvjetima u mojoj zemlji imamo e, vremenski raspored e, kako bi se u određeno doba godine e, isplaćivale potpore i odlučujemo kojoj skupini poljoprivrednika ćemo najprije platiti. Ne možemo nažalost platiti svima u isto vrijeme. Vi ste postavili važno pitanje kad ste rekli da su se poljoprivrednici navikli da ih se isplaćuje u prosincu. E, dodatni rok za prijave do 1. lipnja te izmjene informatičkog sustava će naravno dovesti do promjena, ali unatoč tih poteškoća nastojimo zajamčiti e, plaćanja poljoprivrednicima na takav način da oni razumiju za što ih se kažnjava. Oni moraju moći shvatiti e, kako je došlo do situacije u kojoj se nalaze jer oni ponekad ne mogu ni shvatiti te iznose koji se isplaćuju na njihove bankovne račune. Evo to je ono što sam za sada želio reći. Puno hvala. Zahvaljujem. Molim vas, vratite se na mjesta. Puno hvala. A sada pozivamo e, sljedeće e, stručnjake kada je riječ o plaćanjima, ja se zalažem za kasnija plaćanja jer plaćanje u prosincu e, znači da se puno novca troši na božićne poklone. Kada bi se isplate obavljale kasnije, više bi se ulagalo u mehanizaciju i druge e, potrebne stvari na gospodarstvu.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 imamo sreću što ne moramo ograničavati vrijeme svi će govornici imati dovoljno vremena mislim da se možemo pridržavati tog pravila do kraja današnjeg saslušanja Saslušanja i pitanja postavljena našim stručnjacima omogućuju nam da od njih učimo. Sutra na sastanku koordinatora ćemo možda odlučiti izraditi izvješće na vlastitu inicijativu o jednoj od ovih tema ja bih sada zamolio gospodina Briana Packa da uzme riječ. On je neovisni stručnjak, a bio je predsjedatelj e, raznih istraga u Škotskoj, e, između ostalog smanjenja birokracije za poljoprivrednike i e, upravitelje ruralnom zemljištem. Hvala. Zahvaljujem na ovoj mogućnosti da vam se obratim danas moram se ispričati prevoditeljima jer ja u stvari ne govorim engleskim jezikom ali vidjet ćete da ću govoriti o svom radu u kolovozu na ovom forumu eh, da to moram raditi danas to bi duže trajalo i bilo je puno obimnije a mišljenja koja ću sada izraziti su moja vlastita, to nisu mišljenja škotske vlade, ali je škotska vlada prihvatila e, osnovne teze mog izvješća. Naslov je bio Doing Better, e, kako raditi bolje to je bio odgovor na kritike poljoprivrednika e, koji su se žalili na količinu vremena koji troše na birokraciju a to je bilo prije najnovijeg vala birokracije u ovom trenutku gospodarstvenici još ne znaju što ih očekuje uskore kada je riječ o birokraciji vezanoj uz nove reforme ja sam iz iznio niz preporuka e, kako bi se moglo e, raditi bolje, a preporuke su se odnosile na sve sudionike e, zajedničke poljoprivredne politike kako zakonodavce i revizore tako i na korisnike a kombinacija svega toga će učiniti da sve bude puno učinkovitije imali smo viziju za budućnost a to je da svi oni e, koji e, sudjeluju u ovom sektoru uključujući i europske institucije moraju e, shvatiti ciljeve i ograničenja drugih sudionika kako bismo imali povjerenje i transparentnost mislim da svi trebaju nastojati to postići neće biti moguće pojednostavljenje ako ne bude međusobnog povjerenja suprotno od povjerenja je strah postojala je kultura straha u e, cijeloj administraciji zajedničke poljoprivredne politike. Tko ovo mijenja ja? O Bože. Mislio sam da ću morati i to raditi. Dakle, Revizori su imali strah za saveznika. E, gospodin Buda i gospodin Nicholson su iznijeli komentare koji su me potaknuli. Ja sam se e, složio s njima. Mislim da je e, strah važan aspekt ovoga presude revizora e, koje stižu dvije ili tri godine nakon netočnog tumačenja, a onda je e, potrebno još nekoliko godina dok se ne sazna konačni ishod i zbog svega toga je puno e, teže objasniti poljoprivrednicima zašto je potrebno unositi izmjene e, greške e, su rezultat tog procesa a ne toliko zlouporabe sredstava zatim niži veliki odnosno mali uzorci e, koji se zatim koriste da bi se tumačila e, ono što se odnosi na cijelu populaciju nije bilo e, dogovora odnosno sporazuma između komisije i revizora o stopama pogrešaka i to je pravi izazov za parlament jer to je svakako nešto što treba riješiti. Također bih rekao da odnos između agencija za plaćanje i europskih revizora e, kako u komisiji tako i u revizorskom sudu mora biti puno više otvoren. Meni se čini da oni postupaju prema revizorima kao prema e, lavu koji spava i kojeg ne žele probuditi da ih ne bi progutao a komisija bi trebala moći postavljati pitanja i to bi uvelike poboljšalo taj odnos Mm, mislim da ne bih trebao opširnije govoriti o promjenama u E, primjeni e, ZPP-a, ali postoji velika tjeskoba e, u platnim agencijama i među poljoprivrednicima. To vidite u Škotskoj. Oni su zbilja zabrinuti da će pogriješiti i da sljedećih šest godina neće dobivati plaćanja i mislim da taj problem moramo nadići. Ono što me iznenadilo je da europske smjernice i provedbeni akti e, jednostavno pogoršavaju te probleme. E, svrha je da pojasne sve, ali onda uvode nove zahtjeve koji nisu prije bili predviđeni. To može biti veliki problem. Jedan od načina da se sve pojednostavni je imati bolje administrativne sustave. U e, Škotskoj smo imali sustav koji je svima otežavao život pa smo bili vrlo ambiciozni i 2013. godine smo uveli ambiciozan novi informatički sustav koji će biti temelj e, budućih reformi i kojim će se provesti e, ova aktualna reforma. Mislim da ima više država članica e, kojima je veliki izazov izraditi informatički sustav. Mi smo uložili 190 milijuna da bi se e, vršile isplate od 600 e, milijuna godišnje. E, to je po mom mišljenju vrlo ambiciozno. U ovom trenutku ne funkcionira potpuno glatko, pa trebamo se upitati gdje možemo dati prostora državama članicama e, da poboljšaju e, takva rješenja. Mislim da ću nešto preskočiti. U skladu s našim preporukama škotskim ministrima našli smo da treba poboljšati i pojednostavniti smjernice, treba pružiti tehničku potporu i treba pomoći agencijama za plaćanje da međusobno surađuju i podijele e, najbolja rješenja. Isto tako je potrebno pregledati sve provedbene i delegirane akte. E, kada je riječ o revizorskom sudu treba postići e, režim koji će potaknuti e, postizanje dobrih rezultata treba pojašnjavati sumnje e, i nejasnoće jer sad imamo jedno sivo područje gdje nismo sasvim sigurni da li dobro radimo a ne možemo dobiti odgovor na ta pitanja također se slažem i s onim što je ranije rekao predsjedatelj. E, zajednička poljoprivredna politika je iznimno važna, ja se s time slažem i bilo bi šteta da zbog načina na koji funkcionira detaljna provedba e, ZPP bi mogao postati e, prepreka održivoj poljoprivredi naši poljoprivrednici se puno više brinu oko provedbe nego o restrukturiranju e, svog poslovanja i mislim da to nije korisno. Također se usuđujem sugerirati da Europska unija ne ide u korak sa suvremenim e, načinom razmišljanja kad je riječ o regulativi. E, u Škotskoj postoji strateški kodeks e, postupanja koji bi se trebao ugraditi u način rada u Europi. potrebno je gledati na ishod a to se može povezati sa poveljom e, za poljoprivrednice e, poljoprivrednike ja sam vidio e, kako izgleda takva povolja u Irskoj i to mi se jako svidjelo mislim da ako bismo izradili pravila što se mora postići to bi bilo vrlo korisno evo tu ću se zaustaviti i hvala vam što ste me slušali Hvala lijepa. I bilo nam je zanimljivo čuti vaše izlaganje. Sada riječ ima kolega Megele. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, gospodine Pek, rekli ste da nećete govoriti engleski, ne govorim niti ja engleskim jezikom, ali ipak, ipak ću govoriti na engleskom budući da sve što smo pripremili jest na engleskom jeziku. Ja ću vam izniti pregled aktivnosti komisije u području pojednostavljivanja ZPP-a. Povjerenik Hogan ih je predstavio posljednjih nekoliko tjedana. Pojednostavljivanje je za njega ključni prioritet kao i za komisiju u cjelini, a to je povjerenik Hogan sam naveo kao i prvi potpredsjednik Timmermans. O, za njega je to od posebnog značaja u novom sastavu komisije. Pojednostavljenje je također pravodobna mjera budući da e, se događa nakon politike reformske politike koje zapravo otežava pojednostavljivanje jer kao i obično odluke o politikama prevladavaju tijekom rasprava i kada treba birati između jednostavnog rješenja i neke politike koja odgovara većini dionika, onda se vrlo često svi opredijele za ovo drugo. Također Podjela odgovornosti je još jedna bitna stavka. E, govorimo o tri institucije Europske unije kod donošenja propisa, ali isto tako i u raspravama o tome kako se provode doneseni zakonski propisi, posebno u području delegiranih akata, e, što je područje u kojem Europski parlament ima važnu ulogu, ali isto tako i u području izravnih plaćanja e, koje su u nadležnosti država članica. E, dakle, treba postići ravnotežu između ambicioznih političkih ciljeva i ograničavanja birokracije koja pak proizlazi iz provedbe ambicioznih političkih ciljeva. Ovdje sam uzeo nešto iz izvješća gospodina Peka, to mi se jako dopalo, jer pokazuje koliko je pojednostavljivanje kompleksno. Ne samo zbog kompleksnosti ZPP-a, nego i činjenice što se poljoprivrednici suočavaju sa ZPP-om, sanitarnim pravilima, poreznim propisima, socijalnim osiguranjem, e, propisima o zaštiti okoliša, zdravlju životinje i tako dalje. I to sa različitim tijelima, nisu tu samo Europska komisija, e, nego i nacionalna zakonodavna tijela, porezne uprave, lokalne vlasti i tako dalje. U tom kompleksnom okruženju mi pokušamo, pokušavamo pronaći način da ZPP da bolje rezultate poljoprivrednicima i onima koji provode ZPP. Postoje brojne, brojna pitanja koja izlaze izvan okvira ZPP-a i zapravo se možemo zapitati je li zajednička poljoprivredna politika uistinu najveći problem u tom kontekstu. Postoje neke vodeće smjernice e, koje je povjerenik Hogan odabra za svoj program. Kao prvo da treba poštivati reformu iz 2013. godine u smislu da ne treba mijenjati temeljne političke odluke koje su tada donesene. Trebamo se koncentrirati na ono što je moguće u sklopu postojećeg okvira jer to je ono što možemo postići brzo e, za, na dobrobit poljoprivrednika. Osim toga treba istaknuti stabilnost kao još jednu bitnu stavku e, kada govorimo o pojednostavljivanju. Dakle, nakon što se neko, neko pravilo donese, nakon što se poljoprivrednici i nadležna tijela e, naviknu na to pravilo, znaju se bolje s time nositi nego ako se pravila stalno mijenjaju. U studiji iz 2007. godine o starom sustavu e, izravnih plaćanja ustanovili smo da postoji e, dakle poboljšanje, godišnje poboljšanje od 33% kod poljoprivrednika kada je riječ o tome kako se nose s tim sustavom. Drugo načelo koje povjerenik Hogan promiče je da treba dati prednost onim područjima koja su najvažnija za poljoprivrednike i ostale korisnike. U tom smislu a, treba reći da će izravno plaćanje imati posebno važnu ulogu u tom sustavu pojednostavljivanja. I na kraju pojednostavljivanje ne bi trebalo groziti dobro financijsko upravljanje to smo čuli u više navrata e, danas tijekom rasprave, da e, uslijed pojednostavljivanja ne bismo trebali imati veću stopu pogrešaka nego što je to sada slučaj. Kada govorimo o dobrom financijskom upravljanju, što to znači u kontekstu ZPP-a? Iz godine u godinu imamo oko 50 milijuna transakcija e, u sklopu ZPP-a, 8 milijuna korisnika. Države članice provode oko milijun terenskih kontrola i upravljamo milijunama e, referentnih čestica ako se to pomnoži sa 28 u prosjeku, onda vidite koliki su e, razmjeri posla koji treba odraditi. Dakle, to je samo po sebi iznimno složeno, a komisija u tom kontekstu pokušava držati ZPP na okupu, tako da e, ne postoje pretjerano velike razlike među državama članicama i pojedinim regijama, kako se poljoprivrednici ne bi žalili na to da su u nekim područjima pravila stroža ili se, manje, ili se dosljednije primjenjuju nego u drugima. Revizorski sud je ustanovio za prvi stup, dakle 2013. E, godine, stopu pogrešaka od 3,6%, za drugi stup 7,9%, e, to je politika ruralnog razvoja. Ove godine bismo to trebali usporediti sa e, najvišom stopom pogreške koju revizorski sud priznaje, odnosno prihvaća, to je 2%. Dakle, mi smo iznad te stope od 2% u oba stupa. Istovremeno se smo negdje ispod 2% kada je riječ o financijskim korekcijama e, u državama članicama. Dakle, financijske korekcije Europske komisije su disproporcionalno velike u odnosu na e, stvarnim u odnosu na stvarne probleme na terenu. Spomenuli ste ulogu revizorskog suda, dakle revizorski sud svakako ima važnu ulogu u čitavom kontekstu, međutim revizorski sud ne radi iza zatvorenih vrata, radi iza zatvorenih vrata, međutim ono što treba napomenuti je važnost uloge Europskog parlamenta koji daje razrišnicu komisiji i u toj rezoluciji koju, koju glasate svake godine, ako se ne varam prošli tjedan je donesena ta rezolucija. Dakle, e, tu se iznose zahtjevi upućeni komisiji kako bi poboljšala kontrolu, e, kako bi postrožila kontrole u e, upravljanju. Dakle, mi smo svi u istoj situaciji i vi imate svoj dio uloge, dakle ne možda kroz izvješće na vlastitu inicijativu, nego kroz e, postupak davanja razrješnice, gdje vi zapravo možete iskazati e, stajališta e, koje smo danas mogli čuti u tom postupku. Sutra će na odboru za proračunski nadzor se voditi rasprava o izvješću na vlastitu inicijativu jednog od vaših kolega, gospodina Sarvama a riječ je o kontrolama na temelju uspješnosti, kriterija uspješnosti gdje će se sigurno pojaviti brojna pitanja koja smo danas čuli i koliko shvaćam vaš odbor radi na mišljenju za koje na, tom, na to izvješće. Mi smo e, provjerili e, gdje se može u kojem je pojednostavniti zakonodavstvo ZPP-a. E, također smo provjerili i subsidijarnost, također smo vidjeli koje su bili odluke država članica u reformi iz 2013. godine. E, vidjeli ste izlaganje o tome za što su se opredijelile države članice. Također prikupljamo i analiziramo sve ideje koje smo zaprimili od Europskog parlamenta, dakle od vas, od vijeća i od država članica te ostalih dionika. E, samo da dobijete uvid u to kolikih je to razmjera, dakle prijedlozi ovoga odbora i ministara na njiho, dakle su nekih šestotinjak stranica, dakle mi sada prolazimo i analiziramo te prijedloge kada bismo, kako bismo dobili uvid u njih. I e, u svibnju će komisija izići sa novim paketom mjera što također obuhvaća i postupak REFIT a riječ je o pojednostavljivanju i e, brojnih e, općenito regulative, e, tako da će u to biti uključene i inicijative iz ZPP-a. Dakle, povjerenik je naveo koje aktivnosti, koje mjere bi se trebale provesti u postupku pojednostavljivanja. To je jedan pragmatični pristup kako bi se brzo i djelotvorno mogle dobiti neke mjere za pojednostavljivanje. Kao prvo tu su e, zajednički tržni redovi, sva pravila komisije će se morati pretočiti u delegirane i provedbene akte, to je zapravo provođenje ugovora iz Lisabona, a u velikom broju slučajeva će se ići na pojednostavljivanje pravila. Što se tiče izravnih plaćanja, komisija se obvezala da će nakon prve godine provedbe reforme analizirati iskustva stečena u postupku pregleda zakonodavstva kako bi se iznijeli prijedlozi o tome kako pojednostavniti upravljanje ozelenjivanjem. Što se tiče pitanja daljnjih koraka, E, čuli smo mogućnost izmjene osnovnih e, akata tijekom rasprave. E, prema mišljenju povjerenika u ovoj fazi to ne bi došlo u obzir, budući da bi nas to zapravo bi nam odvelo bi nas dalje od onoga što želimo sada postići. Ali koliko shvaćam, postoje razni zahtjevi da se i osnovni akti uključuju u taj postupak, dakle to će se još vidjeti. Što se tiče ruralnog razvoja, glavna uprava za poljoprivredu ulaže mnogo truda u poboljšanje programa za ruralni razvoj. Više od 110 ih treba odobriti. Nakon toga, kada odradimo taj dio posla, moći ćemo razmotriti dalje mogućnosti pojednostavljivanja politike ruralnog razvoja i e, procesa koji su obuhvaćeni tom politikom. Mi se radujemo komentarima Europskog parlamenta i posebno ovog odbora i drago nam je bilo čuti da razmatrate mogućnost izvješća na vlastitu inicijativu, što bi pojedinačne sugestije moglo pretočiti u jedan institucionalni akt na temelju kojeg bi komisija mogla dalje djelovati. S time želim zaključiti i vratit ću se možda još samo na osnovnu misao koju, koja nam treba biti misao vodilja, to je da eh, ovdje djelujemo u kontekstu zajedničke odgovornosti, tako da svatko mora odigrati svoju dio uloge i dati svoju doprinos kako bi čitav postupak pojednostavljivanja dao rezultate. Hvala. U redu, hvala. Idemo sada na razmjenu mišljenja. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ja bih imala pitanje za predstavnika e, komisije. Dolazim iz Hrvatske. Hrvatska je nova zemlja članica Europske unije, e, a moje pitanje se odnosi na mlade poljoprivrednike jer mladi poljoprivrednici i poljoprivrednici početnici prije pristupanja hrvatske europskoj uniji nisu koristili financijska sredstva iz proračuna europske unije e, po tim osnovama zato što su mladi poljoprivrednici e, i zanima me postoji li mogućnost da se odredba o razdoblju od propisanih pet godina od osnutka gospodarstva prije podnošenja prvog zahtjeva ne primjenjuje na hrvatske mlade poljoprivrednike jer je diskriminirajuća e, za njih naime mi smo dobili tumačenje od hrvatskog ministarstva poljoprivrede da oni koji su e, e, pet godina e, već mladi poljoprivrednici bez obzira što nisu koristili sredstva iz europskog proračuna neće moći koristiti po osnovi mladih poljoprivrednika financijska sredstva što mi se ne čini logično. naravno da postoji mogućnost da je i u ovom slučaju došlo do pogrešnog E, tumačenja jer smo čuli iz prijašnjih izlaganja kolega zastupnika da se ponekad događa da države članice ne razumiju dobro e, odredbe koje donosi europska komisija pa ih tumače e, na svoj način na terenu. to se dogodilo i u hrvatskoj kad je riječ o obiteljskim gospodarstvima koja su prenesena na mlade poljoprivrednike bilo je tumačenje e, da otac koji je prenio svoje obiteljsko gospodarstvo na sina više ne može biti član obiteljskog gospodarstva što se uspostavilo u komunikaciji s komisijom e, da nije točno. također je bilo rečeno da se ne može izvršiti e, ranija isplata potpora primjerice u E, studenom ili prosincu a evo danas smo čuli ovdje od nekih kolega zastupnika da njihove zemlje to e, redovito čine e, pa bi moje sljedeće pitanje bilo može li komisija možda dati jasnije naputke državama članicama o provedbi zajedničke poljoprivredne politike kako bi izbjegli sve ove nesporazume i kako bi stvarno poljoprivrednici imali korist od poljoprivredne politike europske unije koja je najdugovječnija i najskuplja politika europske unije. hvala lijepo. Hvala lijepo. Imam još sedam govornika na popisu. Gospodin Dorfman, gospodin Des, Schleier, konsul. Mogu li zaključiti popis? Gospodin Buda, Kosutu. Gospodin Smith, dakle imate po dvije minute svatko od vas, jer u protivnom nećemo imati dovoljno vremena. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Beck, iznenadila me brojka koju ste naveli. Rekli ste 190 milijuna da je toliko potrošeno da me toliko... No, mislim da je to simptomatično. Rekli ste također da postoji potreba za više tehničke pomoći od strane Europske unije. Nije li to pomalo proturječno? Mislim da je problem u tome što svaka država članica i svaka regija zapravo provodi i više e, nego što treba u sklopu ZPP-a, tako da je teško imati slične informatičke sustave. Zato su troškovi tako visoki na regionalnoj i lokalnoj razini. Treba vidjeti kako možemo biti učinkoviti i kako postići e, da situacija bude što sličnija na razini Europske unije. E, zatim, e, vi ste, gospodine Mögele, govorili o stabilnosti, u pravu ste, no ako nastavimo mijenjati postupak pojednostavljivanja kroz delegirane akte, ne mislite li da ćemo e, postići upravo suprotno od stabilnosti? Dakle, to bi značilo da će se propisi stalno mijenjati, a to bi zapravo dovelo do nestabilnosti umjesto stabilnosti. Kada pogledam s kojim se izazovima nose regije, kada e, nastoje postići da se njihovi planovi za regionalni razvoj usvoje, onda mislim da se može reći da komisija još treba raditi na pojednostavnjivanju i to prije uporabe delegiranih akata. Hvala, gospodin Andrew. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam dva pitanja. Kao prvo zahvaljujem govornicima na izlaganjima. Imam jedno pitanje za komisiju. E, zamjenik ravnatelja je otišao. Pitanje je bilo vezano uz razriješnicu i uz pritisak na odbor za proračunski nadzor u parlamentu. E, dakle, postoji li uistinu snažan zahtjev koji čak ide tako daleko da se, daleko da se govori o sankcijama. Vi ste sami rekli da smo mi podjednako odgovorni, tako da mislim da je, da je bitno da možemo pokušati odgovoriti na to pitanje. Gospodin Rupa. Hvala. Mislim da je ovo vrlo važno pitanje. Da, čuje se mnogo pitanja zahvaljujući novom sustavu plaćanja i novom ZPP-u. E, postoje mnoge nejasnoće i moramo se pobrinuti da svi poljoprivrednici mogu doći do odgovora na pitanja e, koje ih zanimaju. Ne znam je li dogovoreno hoće li se provesti nekakva kampanja za, u javnosti vezano uz novi sustav. Međutim, u Litvi mnogi poljoprivrednici još uvijek ne znaju što se događa i mislim da će biti razočarani novim sustavom naprosto zato što nemaju dovoljno informacija. Nadalje, 2015. bi trebala biti prijelazna godina i sve pogreške koje se dogode ne bi trebalo na njih gledati kao na greške jer će e, to zapravo pomoći odnosno bit će jasnije e, nakon toga da li je netko namjerno učinio pogrešku ili zato što nema dovoljno informacija. Jer, e, dakle, možda zato što odgovor na pitanje nije dovoljno precizan. Što se tiče ruralnog razvoja, trebamo razmisliti o decentralizaciji. Treba dati više ovlasti lokalnim i regionalnim vlastima, a centralizirani ruralni razvoj ne daje uvijek rezultate kakve priželjkujemo. Također bih rado da komisija uputi jasni signal kada je riječ o poljoprivrednicima koji nisu radno aktivni. Oni koji e, definiraju birokratski sustav vrlo često su vlasnici zemljišta, odnosno radno aktivni poljoprivrednici koji žive na poljoprivrednom gospodarstvu vrlo često su nezadovoljni kada vide da neki koji se balje poljoprivredom i administracijom dobivaju veće potpore od onih koji žive samo od poljoprivrede. Zato bi bilo dobro kada bi komisija mogla e, razjasniti ovo pitanje. Zastupnik Smit, izvolite. Hvala vam i hvala gospodi na prezentacijama, naročito gospodinu Paku koji dolazi iz Škotske poput mene i govori teško razumljivo engleskim poput mene. Hvala vam na objašnjenju što bi pojednostavljivanje moglo značiti, odnosno trebalo postići sa gledano sa strane komisije zpp je p-a, ovakav kakav je zbog niza političkih odluka. Ne možemo zanijekati svoju odgovornost vezano uz kompliciranje ZPP-a. Imamo kolektivnu dužnost pogledati strukturu ZPP-a, ne samo kako se njome upravlja, zato što to reflektira naše odluke. Mislim da možemo učiniti nešto, e, nešto korisno, postoje različiti modeli revizije, to je vjerojatno jedna od najboljih preporuka koje je Brian dao u svom izlaganju. I običan poljoprivrednik se suočava sa pet različitih e, revizija Dakle, sve, imamo više organizacija koje se bave istim poljoprivrednikom, koji ispunjavaju drugačije i formulare, da imaju drugačije informatičke sustave. Mislim da bismo mogli izvući neku pouku iz ovoga. I tu moramo pokazati vodstvo kada je riječ o harmonizaciji standarda za e, reviziju bilo bi dobro kada bi se pojedine e, institucije koje vrše reviziju, kada bi se pozivale na prethodno utvrđene rezultate. Zato što imamo različite metode revizije, mislim da tu možemo promijeniti stvari, ali kolege, zbilja se moramo pripremiti na reformu ZPP-a. Mislim da su, da su da smo razvili trenutni e, sustav na način da dajemo potporu za proizvode u marketima, te moramo tu nešto učiniti. Hvala. Izvolite kolega. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala našim gostima iz Škotske i Njemačke. Drago mi je što ste rekli da su Hogan i Timmermans poželjeli pojednostavljivanje i da se gospodin Juncker za to zalaže, ali htio bih podsjetiti gosta. Da smo u posljednjem sazivu parlamenta imali povjerenika Hogana, onda bi današnja rasprava sigurno bila suvišna. Slažem se da Europa i komisija ne mogu biti odgovorne za složenost sustava, ali tko je onda odgovoran jesam sam to se pitanje sam postavljam kao zastupnika, pritom ne želim dovesti u pitanje potrebnu reformu. To bi su trebali pripremiti za iduću godinu kada budemo govorili o reviziji primarnog zakonodavstva, postoji li tu neka mogućnost za pojednostavljivanje. Mi smo tražili 30% ozelenjavanja. Pitam se jesu li poljoprivrednici tu očekivali nešto drugačije. Imali smo različite mjere koje su se ticale okoliša u pojedinim zemljama članicama. I zato me zanima zašto tu ne djeluje komisija naročito kada je riječ o provjerama kada je riječ o usjevima, o... a kada se tiče čimbenika od 0,7% vezano za određene usjeve, zašto ne uzmemo u obzir prvih 15 hektara? To bi mogao biti izuzetak za sva mala gospodarstva. I slažem se sa kolegom od tri institucije, dakle parlament, vijeće i komisija. Parlament je podnio najbolje prijedloge za poljoprivrednike, a vijeće i komisija su sve pogoršali. Mogao bih vam tu navesti primjere, ali nema nažalost vremena. Pedeset dvije godine već djelujem unutar političke organizacije, uvijek sam bio zagovornik Europe i da sam ja sad mladi poljoprivrednik otišao bih u Brazil zato što barem tamo nema pravila Europske unije. Hvala vam, zastupnica Šrajer. Hvala vam. Ja sam ovdje od prošlih izbora. Nisam nikada bila dijelom nizozemskog parlamenta. A vidim da se ovdje mnogo govori o budućnosti malih obiteljskih gospodarstava. Gospodine Mugele, nadam se da će nas komisija doista i saslušati. Imamo mlade poljoprivrednike koji to žele ostati i moramo im omogućiti da to učine u europskim ruralnim područjima. Sada govorimo o pojednostavljivanju. Parlament je nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora dobio nove nadležnosti. Sada se koncentriramo na pojednostavljivanje ZPP-a. To moramo konkretizirati uz pomoć Europske komisije. Možda nećemo moći dobiti pregled, ne samo onoga što se tiče Agrija, već e, i što je u vezi sa odborom ENVI, poput direktive o habitatu. Bilo bi dobro napraviti pregled dakle svih ovih propisa i vidjeti koji su održivi, a koji to nisu za poljoprivrednike. Jer u suprotnosti nećemo moći eh, poljoprivrednicima garantirati budućnost. Ja bih za 10-15 godina htjela i dalje biti ponosna na Europu. <clears throat> Da, moramo uzeti u obzir činjenicu da termin malo obiteljsko gospodarstvo da se stalno razvija i da se mijenja. Dakle, moramo to uključiti u, svo, ove rasprave. Hvala vam, zastupnik Nikolson. Hvala vam. Pozdravljam izlaganja koja smo čuli, ako su zanimljivi, zanimljiv, zanimljiva je ova rasprava. Pojednostavljivanje je nešto o čemu svi govore, ali za mnogo od nas se znači različite stvari, vjerojatno znači jedno za povjerenika, a drugo za poljoprivrednika na terenu. Predsjedavajući je u pravu kada je spomenuo kako su tijekom zadnje reforme svi govorili moramo pojednostavljivati, moramo pojednostavljivati, na kraju smo stvari pogoršali. To je, nažalost, činjenica. Da ste, mi smo zbilja učinili stvari gorima u svim zemljama članicama. I zato bih htio reći komisiji koliko niste spremni promijeniti dio zakonodavstva, onda samo govoreći o pojednostavljenju nećemo ništa postići. Vidim da povjerenik Hogan govori neke stvari, ali tek smo na pola puta onoga što bismo trebali učiniti. Svjestan sam što se događa i mislim da na kraju nećemo ispuniti zadaću. Hoće li trenutni formular IACS, je li on dovoljno učinkovit? Ne bismo li se trebali vratiti unatrag, kao što je rekao gospodin Dorfman, mogli bismo poboljšati stvari, sigurno da to možemo danas učiniti. Te bih komisiji htio poručiti, uz dužno poštovanje, znam da biste htjeli da mi izradimo izvješće na vlastitu inicijativu, ali vi morate još mnogo toga učiniti prije nego što mi to učinimo. Mene zasigurno niste uvjerili da je to način na koji nastaviti. Czy ja dobrze zrozumiałem, że chodzi o panu o sam dobro razumio, zastupniče Nikolson, vi ste govorili o potrebi reforme osnovnih zakonodavnih akata. Dakle, da po vama reforma bez, to, bez izmjene tih dijelova zakonodavstva nije moguća. Tako je, to sam mislio. Zastupnik Buda. Bukur foarte mult că domnul Hvala vam. Drago mi je da gospodin Des ipak nije otišao u Brazil, nego je ostao ovdje zato što ona je potrebna njegova ekspertiza vezana uz ZPP. Potrebna nam je hrana koja je dostupna svima i da kako da je potrebna ova reforma ZPP-a. Možemo vidjeti što mi možemo učiniti kako bi ZPP bio dostupan poljoprivrednicima. Nekad malo će se netko spomenuo da ove procedure izgledaju jednostavne, ali to one zasigurno nisu za poljoprivrednike. Dakle, moramo se osigurati da od ovog pojednostavljivanja poljoprivrednici imaju koristi. Dobro je biti uplašen ZPP-a zato što vas to drži na sigurnoj udaljenosti, ali moramo se prisjetiti da zakonodavstvo mora biti fleksibilno, mora biti dostupno, mora biti predvidljivo i ne možemo mijenjati pravila igre tijekom same igre, zato što moramo učiniti ono što je dobro za poljoprivrednike, zato što mi nismo samo političari, mi smo i potrošači. I ukoliko se ne osiguramo da stavimo na raspolaganje dobru i kvalitetnu hranu, onda nismo ništa učinili. Mislim da ovo izvješće na vlastitu inicijativu dobra ideja. Nekada moramo i pokazati zube, mislim da smo zato i u politici, ali ja bih predložio komisiji da bi u budućnosti trebala pokušati ohrabriti poljoprivrednike da proizvode više od drugih. uzmemo u obzir, recimo, za primjer recimo mljekare, dakle imamo određene proizvodnje u koje se mjeri u litrama, moramo ohrabriti proizvodnju i jednake potpore za sve, mislim da na koncu nisu dobra ideja. Znači maksimum po 5 minuta. Dakle, maksimalno 5 minuta po osobi za odgovore. Izvolite. Uh, Hvala vam. Kada pogledam broj pitanja i velite pet minuta. Dakle, prvo pitanje se tiče mladih poljoprivrednika. Moram priznati da nisam podrobno upoznat sa situacijom u Hrvatskoj, te bi bilo dobro da mi vi pružite, da mi vi date činjenice na uvidu u mailu, recimo da ću vam svoju mail adresu i tada ću vam moći dati točne podatke. Komisija bi trebala dati jasna uputstva, jasno slažem se s tim, ali moramo znati da jednom kada to učinimo da stvorimo gomilu problema. Dakle, moramo postići ravnotežu, ali vaša konkretna pitanja su jako jasna i mislim da to može bilateralno urediti. Gospodine Dorfman, vi ste rekli da je stabilnost dobra, ali kako ju postići uz izmjene delegiranih akata, dakle stalno se stvara konfuzija. Ja mislim da bi trebalo da bi trebalo poboljšati situaciju koristeći delegirane akte i provedbene akte kako bi se stvari uredile. Naravno, pritom ne smijemo sasvim izmijeniti politiku i trebamo se osigurati da postoji stabilnost za poljoprivrednike koji će se umeđu vremenu prilagoditi sustavu. Mislim da ovdje zapravo govorimo o pitanju ravnoteže. Govorimo potom o ruralnom razvoju, da rekli ste da je tu potreban razum i slažem se. Međutim, kada je riječ o verificiranju regionalnih programa koje nam regije šalju, da, one, si tu, one tu preuzimaju e, pravo da verificiraju zahvate. Dakle, i tu se pravila koja se često nalaze u osnovnim propisima ne poštuju sa južnim Tirolom možemo organizirati sastanak ukoliko je to potrebno na način da protumačimo kako se primjenjuju pojedini propisi. Nadam se da sam dobro shvatio vaše pitanje. Kolega Andriju. Hvala, mislim da je ovo vrlo bitna tema i želim vam čestitati što ste po prvi puta ove godine, naime ovaj odbor je izradio mišljenje koje je uzeo obzir odbor za nadzor proračuna e, u formulaciji rezolucije za davanje razrješnice. Mislim da bi se to moglo dogoditi i u buduće, tako da ideje koje ste vi spomenuli uđu dakle u taj tekst rezolucije o razrješnici. Jer u protivnom će samo jedan dio parlamenta definirati uvjete u kojima e, komisija treba raditi na izvršenju proračuna. Mislim da je to vrlo bitno spomenuti. Ja nemam e, neke posebne ideje što se tiče odbora za poljoprivredu i odbora za proračunski nadzor, no mislim da je potreban dijalog kako situacija ne bi bila neuravnotežena, e, a to bi nas moglo spriječiti da dođemo do rješenja koje tražimo. Htio bih odgovoriti na pitanje zastupnika čije ime ne, ne mogu sada pročitati. Pitao me pitanje je bilo vezano uz tehnička pitanja, uz formulare, pa to je u nadležnosti zemalja članica. imamo e, ljude, grupe ljudi, 15-20 ljudi u pojedinim jedinicama koje zapravo ne rade ništa, a trebale bi pomagati sa pitanjima vezanim uz provedbu izravnih plaćanja. Postoje problemi, nisu svi zadovoljni, ali situacija je mogla biti još gore, zato mislim da se neke pozitivne stvari dogodile i to ne smijemo smetnuti sum, suma. Često se stvari ne razvijaju kako bismo sami htjeli, ali moramo toga biti svjesni. Uvijek postoje napetosti između financijskog upravljanja proračunom, potreban je sustav koji je jednostavan, a činjenica je da, da imamo različite standarde između, govorimo o komisiji i revizorskom sudu, a to je zato što su ciljevi različiti i svrha je različita. Međutim, revizorski sud je u potpunosti neovisan, on razvija vlastite standarde na kojima potom temelji svoje odluke. ne, ne pokušaj kojim se htjelo približiti standarde na takve stvari se, takve stvari nailaze na otpor, zato što svaka institucija razvije vlastite neovisne standarde. Bilo bi dobro da oni imaju jednu metodologiju revizije. Pokušali smo to primijeniti. To znači da bi oni trebali imati povjerenje ono što radi komisija, mi pak vjerujemo njihovoj prosudbi i kvaliteta mora biti izvrsna, dakle u tim pojedinim točkama postupka. Jer bi se suprotnom trebalo iznova provjeravati ono što se već provjerilo, a za to je potrebno i dugo vremena. Imam nekoliko primjedbi za zastupnika DESA. Dakle, minimalne izmjene osnovnog zakonodavstva u redu, ali baviti se time znači ponovno se vraćati na početak. I zato se pitamo je li to tema kojom bismo se trebali baviti ili je potrebno razmišljati što učiniti. Dakle, govorimo o 15 hektara, dakle prvih 15 hektara bi trebalo biti izuzeto, kao što ste vi kolega rekli, međutim to nije u skladu sa osnovnim zakonodavstvom o izravnim plaćanjima. Dakle, ne možemo tako brzo djelovati. Zakonodavac je ovako odlučio i mi primjenjujemo ono što se odlučilo. I ukratko da odgovorim kolegi Nikolsu. a ljudi različito tumače pojednostavljivanje. Ja sam dugo godina radio u komisiji upravo na tom pitanju. poljoprivrednike ne zanima terminologija. Oni gledaju obaveze koje su na njihovoj strani. Oni se ne interesiraju za nazive zakona. Dakle, govoriti o pojednostavljivanju sa poljoprivrednikom nema smisla koliko ne govorimo o suštinskim pitanjima. Kada je riječ pak o razini institucija, trebali bismo odlučiti ono što želimo konačno učiniti na način da ne bismo miješali svoje strateške zahtjeve sa zahtjevom da smanjimo teret birokracije. Nju možemo izmjeriti, možemo vidjeti koji su troškovi administrativnog postupka. I ukoliko se ne ograničimo NATO, umjesto budemo li se vraćali na otvaranje strateških pitanja, to će nas sigurno usporiti. Evo, dovršit ću ovdje, inače zbog mene nećete otići na večeru. Prosimy tłumaczy o dodatkowy czas. Już im za to dziękujemy. Bardzo proszę. Thank you. Uh, I, think uh, my colleague here finished off. Puno hvala. Što znači pojednostavljenje? To je nešto što je jako važno za poljoprivrednike u cijeloj Europi. Njih nije briga kako se to zove. Oni jednostavno želi da im bude lakše. Oni se jako boje onoga što ih čeka i sve ove rasprave ih plaše dobijemo jedne smjernice u siječnju pa druge u veljači pa se onda to opet drugačije tumači. Sve je to počelo 1. siječnja i to je jedan od velikih izazova kad izrađujemo novi informatički sustav. Obično kad radite takav sustav morate unaprijed znati koji se ishod očekuje, a ovdje se to stalno mijenja. Mislim da nije moguće imati jedan jedinstveni standardni sustav za cijelu Europu to bi bilo nemoguće, ali u budućnosti kad razmišljate o reformi ZPP-a, to je proces eh, koji se stalno nadograđuje na ono što je bilo prije jedini način na koji ćemo pravilno postaviti upravljanje ZPP-om je vrlo sofisticiranim informatičkim sustavima, ali svaki puta kad dođe do nove, do nove reforme te sustave treba prilagođavati, moramo na to misliti zajednički cilj nam treba biti da dobijemo informatičke sustave kakve trebamo. U e, Škotskoj e, sam e, je izrađen jedan dijagram koji posjeća na nacrt motora za nuklearnu podmornicu koliko je složen ali ako ako se bavimo vlastitom strukturom potrebna nam je pomoć komisije i revizorskog suda i prije svega od parlamenta da bismo riješili pitanja koja sam spomenuo moramo razraditi tu ideju zajedničke odgovornosti u ovom trenutku imam određene dvojbe kad je riječ o zajedničkoj odgovornosti. Čini se da je to prilično jednostrano. Kad sam spomenuo da su nam potrebne do bolje tehničke smjernice, ono na što sam prvenstveno mislio je kako je aktivnim poljoprivrednicima jer e, četvrtinu e, zemljišta u Škotskoj se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju i to je bilo isključeno iz potpora, ali sada veliki dio toga ulazi. E, puno toga je prazno, ali imamo određene E, džepove proizvodnje koje želimo zaštititi sad smo shvatili da ne možemo imati minimalnu e, stopu e, stoke ako imate informatički sustav on mora moći prikazati ono što je potrebno bio sam zaprepašten e, kad sam vidio koliko toga podlježe reviziji, a sve u e, malim e, džepovima i to se mora riješiti mi smo sad uveli još jednu razinu revizije, a riječ je o nacionalnoj reviziji kada je riječ o legalnosti i e, regularnosti, ali mi to moramo smanjiti, a ne stalno povećavati jer e, e, troškovi administracije su nesrazmjerni prema onome što radimo po mom mišljenju. Ono što mene brine je da se cijela ideja ZPP-a može dovesti u sumnju zbog načina provedbe. Dakle, evo kažu mi da je vrijeme da prestanem govoriti. Dakle, želim vam sve najbolje. Mislim da postoje veliki izazovi, ali e, moramo jasno sagledati pozitivne vidove zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Zahvaljujem našim stručnjacima na dodatnim argumentima, na dodatnim informacijama i znanjima koje su s nama podijelili. To će sve podržati i potvrditi naše napore. Zahvaljujem svima. Mislim da naš raniji pripremni rad i današnje rasprave nam daju dodatne argumente koje ćemo koristiti kada budemo pozivali komisiju da pojednostavni ZPP. E, imamo prijedlog, ali sada je vrijeme da se taj prijedlog revidira kako bi se poboljšala konkurentnost naše poljoprivrede. Ako zbog ničeg drugog, a ono zbog pregovora o te tipu, dakle moramo učiniti svoj poljoprivredni sektor konkurentnijima. Zahvaljujem svima, zahvaljujem stručnjacima na njihovim izlaganjima i želim vam svima ugodnu večer.